Eh, good morning, colleagues. Dobro jutro kolege. Započet ćemo s radom. Došlo je do određenih promjena u dnevnom redu u zadnjem trenutku. Na primjer, predsjednik misije za delegaciju u Saudijskoj Arabiji, Afsal Khan, ne može danas podnijeti svoje izvješće. Tako, će, tako da ćemo 26.3. s njim održati razgovor, a Richard Howitt koji je namjeravao podnijeti izvješće o e, odboru Envi, o e, poslovanju i ljudskim pravima e, je otkazao to zbog nužnog savjetovanja sa zajednicom nevladnih organizacija. Trebali smo raspravljati o trgovini određenom robom koja bi, mogla koristiti, koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, no to je odgođeno jer moramo e, se dobrano konzultirati s nevladnim sektorom. No ipak se nadam da možemo usvojiti ovaj dnevni red. Vidim da klimate glavom. Kada je riječ o e, odobrenju zapisnika, mislim da ni tu ne bi trebalo biti prigovora. Dakle, radi se o zapisniku petog veljače, koji ste vjerojatno i sigurno pročitali detaljno, nema prigovora, dakle to možemo smatrati usvojenim. Sad imamo neke obavijesti predsjednika, započinjemo sa dobrim vijestima glede Kazahstana. Dakle, raspravljali smo to na odboru nekoliko navrata. Španjolski ministar vanjskih poslova odlučio je odbaciti zahtjev za izručenje koje je podnio Kazahstan, a, a tražio je dakle izručenje gospodina Muktara e, muradbeka Ketebajeva i to je jako pozitivna stvar. E, želim vam reći da je vaša predsjedavajuća nekoliko navrata se obratila u pisanom vidu e, španjolskoj vladi da se odbije takav zahtjev. isto tako, gospodin Muktar Abljacov, još jedan kazahstanski e, disident. Pisala sam franskom ministru za vanjske poslove protiv, e, da se poduzme mjere protiv pokrenute e, mjere za izručenje. Dakle, možemo se nadati da će francuski ministar za vanjske poslove biti jednako hrabar kao i španjolski i odbaciti taj zahtjev. Što se tiče zasjedanja od prošlog tjedna u Strasburu. Imali smo velike zahtjeve glede ljudskih prava. Imali smo godišnji e, pregled e, o stanju e, ljudskih prava u tijekom 2013. godine. Dakle, o tome se jako pozitivno glasalo, o tom godišnjem pregledu stanja, o takozvanom panceri izvješću i samo da iznesem nekoliko, preg... nekoliko preporuka koji su relevantni za odbor drva. Tu se kaže da u rezoluciji da Europska unija treba učiniti više toga glede zaštite ljudskih prava i da se e, stvori unutarnja radna skupina Europskog parlamenta koja će blisko, biti u bliskoj suradnji, imati blisku suradnju sa e, e, građanskim društvom glede zarobljenih i zatočenih aktivista koji se bore za zaštitu ljudskih prava. Danas imamo isto tako ovdje gošću čiji je rad povezan s ovim. Također u ovoj rezoluciji se poziva na bolju provedbu smjernica Europskog parlamenta i interparlamentarne delegacije Europskog parlamenta za promičbu ljudskih prava i demokracije i e, traži se da e, predsjednici odbor predsjednika u suradnji s našim odborom radi na promičbi tih e, konkretnih ljudskih prava. Zatim u ovoj rezoluciji potičemo također e, rasprave o eventualnom usvajanju strategije Europskog parlamenta za, ljudska prava da se stvore različiti instrumenti za promidžbu i zaštitu ljudskih prava. Dakle, ova mala rečenica podrazumijeva veliki posao. Ako se to pokušava napraviti, mislim da smo to da to moramo dobro e, isplanirati na sastanku našeg odbora jer onda bi ovaj naš odbor trebao preuzeti e, vodstvo u izradi te strategije. Zatim imamo rezoluciju koja se tiče ubojstva ruskog oporbenog e, čelnika Borisa Nemcova i o stanju demokracije u Rusiji. Dakle, osuđujemo ubojstvo Borisa Nemcova i daljnje pogoršanje ljudskih e, prava u Rusiji. Također kritiziramo i nove odredbe koje e, nameću restrikcije e, oporbenim čelnicima i građanskom sektoru. To smo kritizirali. Također smo kritizirali i zatočenje Aleksa Olega Navalnog i Nadje Savčenko. Također smo osudili novi propagandni rat koji e, se vodi protiv demokracije i temeljnih e, vrijednosti. Što se tiče e, hitnih slučajeva, imamo slučaj u Južnom Sudanu gdje smo izrazili svoju zabrinutost glede sigurnosne i humanitarne situacije u Južnom Sudanu koja bi mogla destabilizirati cijeli istočno-afrički sektor i tražimo za transnacionalnu vladu i vladu nacionalnog jedinstva i također e, pomoć za e, humanitarnu pomoć i također tražimo povratak sve djece koji su e, unovačena od početka sukoba u prosincu 2013. godine. Zatim imamo hitnu situaciju glede otimanja zemljišta u Tanzani. Tu ima sukob koji pokriva 1500 km, četvrnih kilometara Masajske zemlje e, koji e, je preotela dakle jedna tvrtka čije sjedište u jednim Arabskom Emiratima. Dakle, mi e, u potpunosti se protivimo i osuđujemo uništenje masajskih sela, njihovo razmještanje, njihovog tradicionalnog načina života i tražimo e, da se provede istraga glede e, ovog, e, ovog zemljišta u Lilondu. Zatim imamo pitanje otmice Sirijaca, Asiraca od strane terorističkih organizacija. Zatim imamo Michel Remo i još jednu kolegu koji su bili prošlog vikenda u Beirutu i koji su se e, susreli sa sirijskim biskupom i predstavnikom e, asirijske zajednice u Iraku i koji su osobno zahvalili parlamentu na e, rezoluciji, usprkos tome što je situacija na terenu jako zahtjevna i teška za njih, oni nastoje dovesti Asirce u Libanon, no mi znamo da e, ova rezolucija neće promijeniti svijet, ali za njih je to puno značilo. U ovoj rezoluciji također naglašamo činjenicu da ne smije biti nekažnjivosti za počinitelje tih zločina i ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti te zahtijevamo da odgovorni e, budu izvedeni pred e, lice pravde, odnosno Međunarodnog e, kaznenog suda i glavna tužiteljica je rekla da je već započela istrage protiv isovih ratnika. Zatim imamo rezoluciju o Europskoj uniji, Ligi arapskih zemalja i suradnji u području borbe protiv terorizma. Dakle, to se proširuje na Arabsku ligu kak, i tražimo da se to uh, objavi, taj dokument, kako bi mogao biti pravno analiziran. I isto tako što se tiče, uh, lig, zahtjeva se dakle od Lige Arabskih zemalja da uh, podrže borbu protiv torture. Dakle, Evo, kao što vidite, imali smo veliki broj rezolucija za ljudska prava. Bila je jedna e, koja se tiče Venecuele, gdje se zahtjeva e, slobodna i otvorna rasprava između vlade i oporbe. Također smo u toj rezoluciji pozvali vladu da poštuje ustav i zakone te zemlje i sve međunarodne konvencije e, kojih je Venezuela potpisnica. U toj rezoluciji pozivamo Europsku uniju država članice da i dalje blisko motre e, istrage i suđenja koja su u tijeku u zemlji. Zatim, konačno usvojili smo e, rezoluciju Europske unije sa prioritetima Europske unije za e, sastanak vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava i e, sutra će naša delegacija, e, naša izlasnost putovati u Ženevu i e, to će biti temelj za vođenje rasprave sa diplomatima na licu mjesta. Nažalost, ova rezolucija je usvojena i suviše kasno kako bi imala ikakva utjecaja na razmatranje ovog vijeća. Tako da mislim da bismo mogli e, i morali promijeniti svoje termine da se to usvoji ranije kako bi ovo što ćemo mi raditi moglo biti dijelom rasprave barem. Eto toliko e, o najavama e, predsjedatelja. Dakle, specijalne zaslanice, sada znate što mi sve pokrivamo. Dakle, bavimo se poredom e, ljudskih prava izvan Europske unije, ne unutar granice Europske unije, to time se bavi drugi odbor. I velika nam je što imamo stručnjakinju poput vas danas e, da raspravljamo o situaciji u Eritreji. Dakle, tu je gospođa Sheila Kitarut, e, specijalna zvjestiteljica Ujedinjenih naroda o stanju ljudskih prava u Eritreji. Također ste članicom istražnog povjerenja e, za ljudska prava u Eritreji i e, taj odbor će e, predstaviti svoje nalaze u lipnju 2015. godine u jednim narodima i onda još stoji na mom papiru da smo također pozvali gospodina Andobrana koji je zaglavio malo u prometnoj gužvi. Dakle, sačekat ćemo ga još 10-15 minuta. On je bivši predstavnik Eritreje ovdje u Belgiji objavio je e, knjigu čije je naslov Eritreja kao raskrižje na engleskom jeziku. Također ćemo pozvati predstavnike, pokušali smo pozvati predstavnike veleposlanstva Eritreje, nažalost nitko iz veleposlanstva se nije odazvao, niti je bio mogućnosti sudjelovati u našoj razmjeni stava. Uvjerena sam da sve o čemu mi raspravljamo dođe do veleposlanstava, tako da će tome vjerojatno biti slučaj i sa Eritrejom. Dakle, možda da nas da postupimo sljedeći način. Da čujemo e, vas najprije o vašim aktivnostima i a, onda ako gospodin Georgis e, dođe među vremenu, onda ćemo mu dati riječ, a ako ne, onda ćemo započeti raspravu. Gospodin Tarut, izvolite, imate riječ. Good morning, ladies and gentlemen, excellencies. It is indeed a... Dobro jutro, ekscelencije zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje s vama i razgovarati o Eritreji. Naime, imam moja obveza govoriti o Eritreji na što većem broju foruma, tako da doista uveliko cijenim e, mogućnost koja mi je pružena. Ono što namjeravam danas uraditi jest govoriti malo e, u uvodu o mandatu specijalnog iz, iz, izvjestitelja o Eritreji, moj pristup mandatu, izborno povjerenstvo i rad izbornog povjerenstva, zatim o e, tražiteljima azila i izbjeglicama iz Eritreje, onda objasniti od čega ljudi bježe i imam ću, imat ću nekoliko zaključnih e, opaski. Dakle, ukoliko se slažete, možemo najprije započeti s onim što želim raditi. Samo želim reći da je mandat e, osnovan u srpnju 2012. godine. Neću vam čitati rezoluciju, ali u toj rezoluciji 2020 e, e, vijeća za ljudska prava UN-a. Tome je tako napravljeno jer je vijeće bilo jako zabrinuto za sve veće povrede ljudskih prava unutar Eritreje i to od strane vlasti prema e, sugrađanima, dakle bilo da se radi o e, civilnim, gospodarskim, socijalnim i tako dalje pravima e, i to je izazvalo veliki broj ljudi koji su bježali iz Eritreje. Thank you. So, i Ja ću nastaviti. samo želim kratko reći da otprilike u isto vrijeme odbor za ljudska prava razmatrao situaciju u kojima su e, ljudska prava i to iza zatvornih vrata E, dakle, odlučili su da stanje ljudskih prava u Eritreji bude i dalje pod, pod e, nadzorom i da se na 21. zasjedanju dostave nove informacije, a tome, to je održano u rujnu 2012. godine. Kada je specijalni izvjestitelj Dakle, kada je stvoren mandat specijalnog izvjestitelja, ono što se dogodilo jeste da je na, to je bio jedan presedan jer su javno objavljeni neki e, dokumenti, povjerljivi dokumenti koji su predani dakle specijalnom izvjestitelju koji ih je trebao dodatno istražiti. Dakle, to su neke od stvari e, koje sam kojim se ja bavim i odgovor od Eritreje, kao što možete i pretpostaviti, bio je takav da je rečeno da je to politički mandat, da se ne slažu s mandatom koji se tiče samo jedne zemlje i da specijalni e, mandat e, nije potreban zbog e, pregleda, univerzalnog pregleda stanja, dakle PR. i ja nisam imala pristup mandat Eritreji. Dakle, e, godišnji pregled stanja u PR e, je nastavljen i prošle godine. Dakle, došlo je do 200 preporuka, jer u prvoj rundi preporuke su slabo provedene, a u drugom e, krugu došlo je do selektivne provedbe 90 preporuka. Dakle, ovaj e, godišnji pregled jeste dobar postupak, ali istovremeno je jako fleksibilno nešto s čemu države fleksibilno pristupaju i kada se pogleda kako države to provode, kada se pogleda prva i druga runda, e, onda se može vidjeti kakva je situacija, ali je dobro u svakom slučaju što je Eritreja zadužila svoje određene ljude za provedbu tih e, preporuka iz e, godišnjeg pregleda ljudskih prava. I kada je taj mandat osnovan, ja sam gledala što trebaju raditi ljudi koji su bili u takvoj situaciji. Jer i onda sam došla do nečega što je bivši specijalni izvjestitelj rekao da e, mi trebamo staviti zaštitu onih koji su ugroženi na najviše moguće mjesto te e, imati orijentaciju usmjerenu ka žrtvama. Mi trebamo učiniti relevantne, napraviti relevantne preporuke i boriti se za e, ugrožene žrtve. Mislila sam, moj dojam je bio da je to bilo jako dvukumno i na temelju toga sam izradila svoj pristup te sam počela izrađivati svoj pristup. Mislila sam da ovaj mandat potreji da se radi na tome da dugotrajna rješenja budu e, u skladu sa e, zaštom ljudskih prava i to je nešto što sam stalno iznosila eritrejcima, no kao što znate mandat je odmah u samom početku odbačen od strane Eritreje, tako da nismo baš imali niti mogućnosti voditi neki e, veliki razgovor. Tako da je moj pristup bio e, umjereno optimističan i bavila sam se pitanjima ljudskih prava na određen način i željela sam da tisuće ljudi kojima je uskraćeno pravo govora u Eritreji da ih se čuje. To su ljudi koje sam čula u raznim zemljama regije. E, obnavljanje mandata je nešto o čemu će se raspravljati ponovno 2015. godine, a sad ću preći preko kratko o govoriti o istražnom povjerenstvu. Ono je osnovano prošle godine i ono je naravno odbačeno od strane Eritreje. Tu se radi o o povjerenstvu koje će svoj zaključni izvještaj napraviti u lipnju i juče smo radili usmeno e, pregled stanja. Dakle, u biti, evo molim sljedeći diapozitiv. Evo ovdje su prikazani neki od zadnjih elemenata, dakle ono što je rekao predsjedatelj, e, osobito moramo početiti na to da se masovni egzodus Eritrejaca ne može riješiti, a da se ne rješava pitanje ljudskih prava u toj zemlji. Dakle, to je ona srž pitanja ljudskih problema, e, ljudskih prava koji su od ključnog značaja. Evo neke brojke, samo kratko, neću zalaziti u pojedinosti, vi imate činjenice i brojke pred sobom, ovo su neke koje sam iznijela kada sam bila pred e, glavnom skupštinom e, UN-a, dakle 4000 svakog mjeseca. Brojke variraju, ali ovo je prosječna neka vrijednost. Samo želim reći, dakle ponovno neću ulaziti u pojedinosti, ali katastrofa u Lampeduzi je nešto što je svima nama poznato, ne želim to iznositi, ali treba znati da je to tragedija koju treba riješiti. Jedan citat jedne od osoba koje sam upoznao. Koji koja je svrha ostajanja u Eritreji ukoliko nemate mogućnost da pomognete svoje obitelji, djeci, roditeljima, E, dok ste e, zatočeni u takozvanoj nacionalnoj službi. Morate donositi odluke, ugrožavate svoj život e, u pustinji ili u, na moru jer ste očajni, jer kad to činite imate malo nade i ukoliko uspijete čak i kada ste u mraku, kada ste u mraku čak i tračak svjetlosti predstavlja nadu, dakle bolje je izložiti se tom riziku. Eto, dakle, to je razgovor koji sam imala eh, i tako su mi ljudi objasnili zašto odlaze i to je sve naravno bilo povezano sa stanjem ljudskih prava u zemlji. Od čega bježe? Popis je dugačak. Možete pogledati moje izvješće, no sažeto govoreći tu je ta nacionalna služba i e, kršenja u okviru toga svega. Dakle, ne radi se tu samo o trajanju, već i o konkretnim povredama prava. Tu ima i polnih zlostavljanja žena, zatim izvanpravna neotmice, nestajanje i tako dalje. Evo samo još nekoliko opaski. E, ovo ilustrira očaj onih koji bježe i oni su spremni dakle upustiti se na ta opasna putovanja zbog situacije koje su izloženi. Znam da sam prekoračila vrijeme, ja samo želim zaključno reći da želim vas pozvati još jednom cjelokupnu međunarodnu zajednicu i osobito Europsku uniju da pojača svoje napore da se spriječe spriječi ponavljanje e, katastrofe iz Lampeduze i da se postara za, da zašta oni koji bježe iz Eritreje, osobito e, sve, da se pazi na sve veći broj e, maloljetnika bez pratitelja, da se poštuje načelo non-refulmana i da azil ili u najmanju ruku privremena zaštita za one kojima je to potrebno. I od ključnog je značaja da bilateralni i drugi dogovor između Eritreje i drugih e, zemalja koji ugrožavaju život e, onih koji e, traže azil, da se to prekine. I također sam zabrinuta za krimčaranje zbog krimčaranja ljudi, ali istovremeno želim reći da je da su to samo simptomi jako specifičnih problema koje moramo rješavati iznutra. Dakle, to je pitanje problema ljudskih prava koji navode ljude da odlaze. Evo, staću s ovim. Imam još puno toga za reći, ali veselim se raspravi s vama. Hvala vam, gospođo Kitaru. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. A sada ćemo čuti gospodina Anterprana. On je bivši veleposlanik Eritreje u Belgiji i autor knjige Eritreja na raskrižju. Molim vas da i vi održite izlaganje u 10 minuta, nakon toga ćemo imati raspravu. Thank I to apologize. Hvala vam. Najprije se želim ispričati što kasnim. Zapeo sam u prometnoj gužvi na putu iz Waterloo. Trebao sam stići u 8.15 ovdje i onda sam mislio pa što ću raditi do 9, a na kraju sam eto zakasnio sat vremena. Najprije bih zahvalio gospođi Eleni Valenciano i pod odboru za ljudska prava Europskog parlamenta na organizaciji ove rasprave i na pozivu da sudjelujem na raspravi. Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas i sudjelovati na istom panelu. Kada raspravljamo o situaciji s ljudskim pravima u mojoj zemlji, Teško je ljudima povjerovati da još uvijek postoji ovakva strašna situacija ljudskih prava u zemlji koja još uvijek izlazi iz krvavog građanskog rata koje traje 25 godina. Strašne su priče o kršenjima ljudskih prava u Eritreji. i doista je teško vjerovati da se to još uvijek negdje događa. Prije rata smo počinili velike žrtve za slobodu, za napredak, za pravdu. Oslobođenje 1991. je značilo početak novog razdoblja neovisnosti za Eritreju i bio je to početak optimizma i novog života za mnoge Eritrejce. No, nažalost, vratio se mrak. koji traje još danas. A detalje vam je vrlo precizno opisala posebna e, izvjestiteljica. Završili smo u državi koja je potpuno suprotna od onoga za što smo se borili. A tu sam dugačku priču opisao u, u svojoj knjizi. A danas ću se koncentrirati o, e, na nedostatak vladavine prava, nedostatak oslovnih sloboda, kršenje ljudskih prava, te na kraju ću zaključiti sa četvrtom točkom, a to su preporuke što bi se moglo učiniti kako bi se unaprijedila situacija s ljudskim pravima u Eritreji. Dakle, prva tema, nedostatak ljudskih prava. Ustav e, Eritreje definira strukturu, definira vlasti, e, definira funkcije te ograničava moć zakonodavne, izvršne, e, zakonodavne i izvršne grane vlasti. Osigurava e, osnovne slobode, temeljna prava i traži od zemlje, od države da čuva ta prava. I pravni temelj države dakle to je repozitorij o nevisnosti Eritrejaca, je zapravo izvor legitimnog e, autoriteta. Ustav je ratificiran u nacionalnoj skupštini, to je dakle parlament. Ratifikacija 1997. je označila kraj prijelaznog razdoblja i uspostavu vlade. To je trebao biti početak novog demokratskog razdoblja i poticati vladavinu, e, poticati funkcioniranje države koja se temelji na vladavini prava. Danas se Ustav još uvijek ne poštuje. 2011. je ukinuta nacionalna skupština, a izvršna vlast se neprestano miješa u pravosuđe. Eritrejska vlada je svedena na jednog predsjednika koji dominira političkim, socijalnim i gospodarskim životom zemlje s neograničenim moćima korištenja državnog aparata kao instrumenta za represiju. Eritrejci, prava Eritrejaca se neprestano krše. Njihove slobode se ugnjetavaju Njihovo se dostojanstvo ne poštuje i nemaju nikakvo pravo na žalbu. Sada nekoliko riječi o osnovnim slobodama. Nema slobode izražavanja, slobode okupljanja ili slobode udruživanja. Vlada mm, drži medije i kontrolira poruke. Državni aparat e, zlostavlja one koji imaju neovisna e, mišljenja, ušutkava drugačija mišljenja i kažnjava svaki oblik prosvjeda. Nepostojanje vladavine prava isto tako znači da brojni eritrejci, mladi i stručni, bježe iz Eritreje. redovi ljudi čekaju za obroke. Mladi, žene i djeca žive u groznim uvjetima, bježe u susjedne zemlje i postaju žrtve krijumčara ljudima. Čuli ste sigurno za ono što se dogodilo u pustinji e, Sinaj. To sve dovodi do toga da se ljudi utapaju u sredozemlju, sredozemnom moru kao što se dogodilo na tragediji u Lampeduzi. Brutalna represija, ekstremno siromaštvo, te rušenje e, kuća u glavnim gradovima, u glavnom gradu i drugim gradovima samo dodatno pogoršavaju situaciju. To su priče koje slušamo o današnjoj Eritreji što se tiče kršenja ljudskih prava. E, provode se samovoljna uhićenja, samice i mučenje. Samovoljna uhićenja i zadržavanje u pritvoru bez e, neograničeno zadržavanje u pritvoru i nikakav pristup pravosuđu, nema suđenja, niti formalnih postupaka. Navodi su dovoljni da netko završi u zatvoru. Jednom kada završi u zatvoru, e, teško da osobi više ima pomoći. Ta osoba nema pravo na samoobranu, nema pravo na kontakt niti sa vanjskim svijetom, niti sa ostalim zatvorenicima i nije, nisu dozvoljeni posjeti od e, obitelji, prijatelja ili aktivista za ljudska prava. Prezumcija nevinosti, ne postoji. E, zatvorenici se smatraju odmah krivima. I strašni su uvjeti njihova fizičkog i psihičkog zdravlja. Na tisuće zatvorenika, uključujući i bivše državne službenike, e, novinare i e, građane, žive u samicama od 2011. Što dalje? Međunarodna zajednica i Europska unija moraju vršiti pritisak na eritrejsku vladu kako bi ih prije svega prisilili da provode ratificirani ustav i uspostave vladavinu prava. Drugo, da se stane na kraj samovoljnim uhićenjima i neograničenom e, držanju u pritvoru, e, smaknućima i mučenjima. Tri, svi politički zatvorenici i zatvorenici zbog savjesti i građani i novinari moraju biti oslobođeni. Zatim ukinuti takozvanu nacionalnu službu i osloboditi mlade. Uspostaviti odgovorno, i upravljanje, odgovorno upravljanje javnim financijama i pravilnu raspodjelu tih sredstava koji proizlaze iz rudarstva i to prema definiranim međunarodnim standardima. Te na kraju, najvažnije, Međunarodna zajednica i posebice Europska unija moraju podržati e, napore Eritrejaca i u domovini i one koji žive izvan zemlje da napokon zemlja prijeđe u e, demokratski sustav. Što se tiče ako želite doznati nešto više o Eritreji i o ljudskim pravima, molim vas da pročitate moju knjigu koju ću predstaviti sljedećeg petka ovdje u parlamentu. Ovo je knjiga, imam je sa sobom. I to vam govorim zato što rekli smo da u Eritreji nema slobode izražavanja, nema slobode udruživanja, nema slobode okupljanja. Nemamo mogućnosti raspravljati o budućnosti naše zemlje. Ne možemo razgovarati o tome kako bi tranzicija trebala izgledati nema institucionalnih mehanizama za sukcesiju. Stoga stvarno postoji rizik od daljne eskalacije napetosti. I kako bismo tako nešto izbjegli, molimo Europsku uniju i posebice Europski parlament da izvrši pritisak na eritrejsku vladu da napokon krene u demokratske e, reforme. Hvala vam. Rekli ste da bi Europska unija trebala izvršiti pritisak na Eritreju, a moje pitanje je kako to učiniti. E, možda možemo čuti nešto iz Europske službe za e, vanjsko djelovanje. S nama su gospođa Koreja, ako znam da. Dobro jutro svima. Najprije želim zahvaliti gospođi Kitaruth na izlaganju o ljudskim pravima u Eritreji, a i vama gospodine eh, veleposlaniče. Naravno slažemo se sa vašim stajalištima, ali isto tako Eritreja je učinila vrlo male korake u području ljudskih prava. Mogu se nešto kasnije vratiti eh, još malo na to. Što se tiče naše politike prema Eritreji, mi e, surađujemo s Eritrejom, potičemo dijalog zato što smatramo da je dijalog najbolji način da se ostvari e, napredak sa e, ljudskim pravima. Stoga da, surađujemo sa Eritrejom, ali s druge strane imamo naš načelni pristup što znači da inzistiramo na poštivanju ljudskih prava i jako nas interesira jedan aspekt, a to su uvjeti političkih zatvorenika u Eritreji. Posljednja prilika kada smo razgovarali je kad je gospodin Gebreb posjetio Brisel zajedno sa ministrom e, vanjskih poslova. U toj prilici smo spomenuli mm, temu političkih zatvorenika, inzistirali na tome da e, se nešto mora učiniti budući da su te osobe u pritvoru od 2001. Zastupnica Emma Brock je također prihvatila, e, to jest ugostila jednu delegaciju koja je također insistirala na toj temi, rečeno je da je definitivno došlo vrijeme da se ti ljudi oslobode. Leže u zatvoru od 2001. i to stvarno nema smisla da se to nastavi i očito kršenje ljudskih prava, između ostalog zbog toga što se e, ti su ljudi u pritvoru bez, e, a nije provedeno suđenje. Eto, tu bih stala, još bih jednom rekla da je za nas važno da nastavimo raditi s Eritreom, da insistiramo na dijalogu, da ih potičemo na napredak. Kontakti su redoviti. A osim toga, alocirali smo i sredstva za Eritreju kako bi se unaprijedili životni uvjeti tamošnjeg stanovništva. A o političkim zatvorenicima još bih nešto rekla. To je tema o kojoj glasnogovornik visoko povjerenice za vanjsku politiku Europske unije izdaje izjavu kojom se eritrejska vlada poziva da pusti političke e, zatvorenike na slobodu. Hvala vam. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospodin Adaktuson. Hvala vam. Tack så mycket. Eh, alla vi som har arbetat med eh, Eritrea och mänskliga rättigheter. Svi mi koji se bavimo Eritrejom i ljudskim pravima smo duboko svjesni da je ovdje riječ o brutalnom režimu, da se ne libe koristiti nasilje i iskorištavati sustav za ostvarivanje vlastitih ciljeva. Ja sam dugo godina radio na eh, Eritreji. Pratio sam slučaj Isaka, on dolazi iz, e, dakle o tome se govorilo u brojnim zemljama, uglavnom i u Švedskoj. I u Švedskoj je zapravo postoji velika, znatna eritrejska dijaspora. I zato sam i počeo pratiti što se tamo događa. Ono što mene e, doista pogađa kad je riječ o političkim zatvorenicima jest da je režim potpuno neosvjetljiv na bilo kakvu inicijativu koja se pokreće mm, na primjer i od švedske vlade i od e, strane Europske unije. Stoga bih e, postavio jedno pitanje koje se zapravo neprestano pojavljuje u raspravama sa e, predstavnicima dijaspore. To je oporezivanje od 2%. Eritrejski režim je nametnuo taj porez za one koji žive izvan Eritreje. E, to je jako puno novaca koje na kraju ide eritrejskom režimu. I u Švedskoj smo raspravljali bili se e, taj novac dobiveno tog poreza treba koristiti kao oblik pritiska da se zapravo spriječi da taj novac ode vladi na kraju Mislite li da bismo mogli iskoristiti taj alat kako bismo izvršili politički pritisak na režim? Mi u zemljama članicama Europske unije e, tvrdimo da je ovaj oblik oprezivanja nešto što nećemo prihvatiti. I to je zapravo u skladu s onime što je rečeno i u Vijeću sigurnosti UN-a. Dakle, smatrate li da je to jedan od, oblik, od oblika vršenja pritiska kako bismo oslobodili novinare i ostale e, političke e, zatvorenike. Hvala vam, sada gospođa Verža. Oui, merci, madame la présidente. Da, hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Meni je drago što napokon imamo raspravu o stanju ljudskih prava u Eritreji. E, drago mi je što ste ovdje s nama jer bez vašeg izvješća vjerojatno ne bismo imali ovu raspravu danas. Mislim da je to nešto vrlo važno. Doista, kao što je već rečeno, Eritreja je jedna od najgorih diktatura na svijetu, pa možda čak i najgora diktatura na svijetu. Navešću nekoliko primjera da to pocrtam. Zadnja što se tiče sloboda, zatim e, vrlo visok postotak političkih zatvorenika na broj cjelokupnog stanovništva. Zatim, isto tako moramo uzeti e, u obzir te razmjere. Potpuna, potpun neuspjeh medija, nema nikakve nema nikakvog drugog slobode mišljenja od 2001. godine od državnog. Zatim isto tako Ustav nikad nije stupio na snagu, nacionalni izbori se od 1993. stalno odgađaju. Od te godine nije bilo nikakvih izbora u Eritreji. Smatram dakle da unutar Europskog parlamenta, unutar Europskih institucija nismo na razini zadatka. U ovom domu postoje osobe koje znaju ukazati na najmanje kršenje ljudskih prava u određenom broju država, a kada se radi o Eritreji onda šutimo ili skoro pa, pa, potpuno šutimo. I nije ovo prvi put da inzistiram na tome da imamo raspravu o ovome. Imali smo jednu rezoluciju 2011. godine, jednu od rijetkih rezolucija što se tiče situacije gospodina Tavizijaka. To je dakle, jedan poznat slučaj. A što smo napravili od tada? Što smo napravili od tada vezano uz, uz tog švedskog državljanina? Čak sam čula, ne znam imate li vi više informacija, da postoji zabrinutost vezano uz sam život e, te osobe. E, imamo velik broj ljudi koji su završili u eritrijskom zatvoru, koji su umrli, e, polovica novinara čak. Kako možemo biti na razini zadatka po ovom pitanju? A kada slušam komisiju, Mislim, onda stvarno ostajem bez riječi. Mislim, ispričavam se, gospođo, niste vi krivi, radite vaš posao, ali imamo jako malo informacija o tome što radimo po pitanju e e. Ako znate nešto više, gospođo, o tome recite nam. O kojem političkom dijalogu se tu radi? Kako možemo imati politički dijalog sa, sa državom koja je gluha, koja koje je potpuno nevažno to što mi e, radimo, a mi i ovako vrlo malo govorimo. Koji su to zadnji napreci od strane Europske unije kada se radi o razgovoru s Eritreom? E, Proces iz Kartuma, to ste usput spomenuli, gospođo predsjedavateljice. Raspravljat ćemo sa vladama država roga Afrike o pitanju izbjeglica, a tu se radi o osobama koje bježe od neizdržljivih diktatura. S njima ćemo pregovarati. Pa kako ćemo pregovarati s njima po tome? Što ćemo od toga dobiti? Stoga se slažem s onim što je malo prije rečeno. Mislim da je jedna od oružja koje imamo upravo da su to ta financijska sredstva. Imamo i sporazum iz Kotonua gdje pokušavamo progurati poštivanje klauzula o poštivanju ljudskih prava s tim zemljama. Ako to ne uspijemo ostvariti, pa kako će to izgledati? kako ćemo mi izgledati. I još jedan dodatni element, to je dijaspora. Bez financirana strane dijaspore, ta bi država još uvijek bila u e, itekako goroj socijalnoj gospodarskoj situaciji. Zapravo sami editeljice su oni koji pomažu toj zemlji, pomažu onima koji su ostali u toj zemlji u tim ograničenjima. Stoga vas pozivam da doista nešto sad poduzmemo vezano za ovu zemlju. Ovo nije prihvatljivo. Moramo redovito e, se baviti aktualnim stanjem te zemlje. Nadam se da ćemo imati za, tu priliku, za to priliku i pozvala bih da svi budemo iznimno paženi što se tiče ovog slučajeva vidi Zaka, jer je to jedan primjer. To je nešto oko čega možemo mobilizirati javno mnjenje kako bi se barem probinuti da je još na životu. I zadnja stvar, ono što ste rekli, a to je slično onome što je UNHCR rekao u svom izvješću o stanju sa migrantima, da, moramo doista pružiti međunarodnu zaštitu svim onima kojima je to potrebno, a prije svega maloljetnim osobama. Thank you. And now Mr. Hvala, sada gospodin Ostrevičius. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Doista zahvaljujem svim panelistima koji su došli k nama da bi nas izvestili o ovom važnom pitanju. Mislim da će nas ova rasprava dovesti do učestalih i sveobuhvatnih rasprava veznih uz ljudska prava u i u budućnosti. Htio sam postaviti pitanje gospođi Kitaru vezano uz dvije stvari. Budući da nemate nikakav pristup Eritreji, niste dobrodošli u toj zemlji, možete li nam reći nešto više o vašim kontaktima sa borcima za ljudska prava i u e, udrugama civilnog društva na tom polju? Kakve su te razmjene koje održavate? kako nevladine organizacije mogu doprinijeti na ovom vrlo važnom području, dakle području ljudskih prava i kao drugo. Pa međunarodna zajednica ima vlastite poruke koje upućuje vlastima Eritreje. U kojoj je mjeri ta poruka sposobna doprijeti do udruga duša? duša, Koliko sam shvatio, vlasti e, vrlo dobro uspijevaju kontrolirati medije kontroliraju informacije u toj zemlji, dakle u kojoj mjeri lokalno stanovništvo može imati bilo kakav pristup nezavisnim informacijama iz drugih izvora, iz izvora diljem svijeta. I na posljedku da slažemo se da je pitanje migracije iz Eritreje e, pitanje koje trenutno sve važnije, sve više imamo takve migracije i u kojoj mjeri su ti migracijski tokovi potaknuti e, političkim ili gospodarskim stanjem u toj zemlji, budući da je gospodarstvo u vrlo lošoj situaciji i ne postoje nikakvi socijalni i gospodarski naprici u toj zemlji. Možete li objasniti to pitanje? To pitanje bi trebalo biti upućeno obim govornicima. Dakle, što se tiče pravih uzroka imigracije, barem ovih nedavnih valova imigracije. Hvala. Sada gospodin Tenok. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavateljice. Koliko se sjećam, mislim da smo oko 2000. godine u jednom od mojih ranih intervencija, ja sam 16 godina u ovom Srpskom parlamentu govorio o situaciji s ljudskim pravima u Eritreji i jasno se sjećam da sam tada pozvao da se suspendira sporazum iz Kotonua jer čak i tada kada sam ja tek došao e, mislim vlast je držala kontrolu već deset godina e, već su tada e, bili jedna vrsta sjeverne Koreje na rogu Afrike imali su već tada vladavinu terora kada sam ja izradio prije nekoliko godina izvješće o rogu Afrike u protokom savezu, onda sam se sastao sa posebnim predstavnikom Europske unije za cijeli rog Afrike i sa komisijom i e, dojem je bio da trebamo imati i dalje našu delegaciju u Asmari i da ne smijemo e, suspendirati sporazum iz zato što bi to bila naša zadnja vrsta e, utjecaja na taj režim. Ali ja imam osjećaj da mi nemamo nikakav utjecaj na taj režim. Situacija je samo godin, gora. Imamo još uvijek 120 milijuna, milijuna eura koje kanaliziramo u tom smjeru, a da ne postoje nikakva poboljšanja niti za vladavinu prava, za ljudska prava, niti za demokraciju. To je vrlo žalosna država koja je imala vrlo žalosno postojanje, moram reći, sa ovim vratom eh, sa Etiopijom, sa masovnim izbjeglištvom mladih, sa slabim gospodarstvom, zato što su svi ili u zatvoru ili u vojsci ili emigriraju. To je potpuno eh, katastrofično, to je potpuno neuspjela država gdje je jedan diktator upravlja svim područjima gospodarstva i politike. No moje pitanje je malo drugačije. Jedan od eh, navoda od prije nekoliko godina eh, je bio taj da je predsjednik Isajas financirao terorističke organizacije na rogu Afrike, prije svega u Somaliji. Jer navodno su oni bili eh, neprijatelji ili eventualni neprijatelji Etiopije, dakle ne, neprijatelj mom neprijatelju moj prijatelj i tako dalje. Postojalo je embargo na oružje u jednom trenutku, ali sad me zanima je li on dalje nudi, stupa opremu tržiškim organizacijama u toj regiji. Hvala vam, Mr. Tenok. Možda samo jedno kratko pitanje upućeno Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Koliko sam shvatila, i vi imate nekih pitanja, možda možete reći što e, radite vezano uz e, proces iz Kartuma za Eritreju, imate li kakav dijalog s vlašću, postoje li neki razlog da se posebnom izvješću Europske unije pruži pristup toj zemlji, dakle razmišljali se o tome, a zatim isto tako gospodin Tenok nas je podsjetio na to da, budući da nema nikakvog napretka veznih u situaciju u sudskim pravima, da se suspendira ta država iz sporazuma iz Kotonua. Znam da su to teška pitanja, no mislim da imamo vremena u okviru naše rasprave. Evo sada možda da vi započete sa odgovorima. Uh, Htjela bih započeti s odgovorom na pitanje o 2% poreza. Vrlo izravno. Je li to sredstvo političkog pritiska? Kako gledati na to? To je jedan od jasnih sankcija vezano uz Eritreju. Nisam se toliko pobliže bavila s time, ali zaprimila sam neke informacije. Postoje primjeri gdje države zapravo to provode. Kanada je bila jedna od njih, nedavno i u jednom kraljevstvu. Tamo su se Eritrejci žalili na to pitanje što učiniti kako to riješiti. Postoje primjeri da se to primjenjuje u nekim državama, taj porez od 2% se razmatra i primjenjuje se ovisno o tome kako koja država na to reagira. Ja se u potpunosti slažem po pitanju političkih zatvornika i tako dalje tu moramo nešto poduzeti, to je potpunosti jasno, to je dakle ono što ste vi rekli, ne znam točno kako ćete vi to pitanje pratiti ovdje, ali neprihvatljivo je da imamo toliko slučajeva kršenja ljudskih prava. Ali ne mogu naravno ući u sve detalje, no vrlo je važno da to pitanje Eritreje i dalje ostane na našem programu i to je nešto što svaki puta kažem. Mi se dakle nalazimo na istoj valnoj duljini. A zatim, što se tiče pristupa, ne postoje organizacije civilnog društva koje funkcioniraju u i ne postoje borci za ljudska prava koji bi javno istupili kao takvi, koji bi zauzeli određen stav po nekim pitanjima postoji, po mojim informacijama, nekih, nekoliko pokreta otpora. I jedan vrlo specifični primjer toga je kada su obitelji odlučili da neće odgovoriti na nacionalni poziv za odlazak u vojsku. No što se tiče neovisnih organizacija koje bi se tome suprotstavile, e, zapravo ih nisam nikad vidjela sve su te organizacije ili vrlo specifične po svojim stavovima vezano s to kako se treba upravljati javnim politikama. Jedno od njih je nešto što je nedavno postavljeno kao tema ispod jednog od e, tijela jednog naroda vezano s pitanje žena. No to je nešto što se tiče samo provođenja politike vlasti. To nije e, da se zauzme odličan stav za ja se stvari, na primjer nasilje, seksualno iskorištavanje u okviru služenja vojnog roka. To su dakle neke od vrlo važnih pitanja. Ja to nisam nikad vidjela. Ja sam imala kontakte sa drugim borcima za ljudska prava, sa drugim aktivistima, sa drugim odvjetnicima za ljudska prava koji su me kontaktirali u mom svojstvu kada je moja funkcija osnovana i doista mi je velika čast što mogu sudjelovati u radu s njima jer kada nemate pristup onda nemate mnogo toga. Dakle, ne možete s mnogo osoba razgovarati. Oni su bili od velike pomoći kako bi se podigla svijest o važnosti boraca za ljudska prava i I ja sam dakle, krenula s time da zapravo izradimo neku vrstu mape čega postoji. Situacija je dakle vrlo teška. Po mom istraživanju vidjeli smo da su kršenja ljudskih prava doista pokretač tog egzodusa stanovništva, ako to tako mogu nazvati, dakle, sudeći po broju ljudi s kojima sam razgovarala. Da li je to političko ili gospodarsko pitanje? Jedno treba jasno reći. Ako je vaš jedini poslodavac vlada u okviru javne uprave, kako je vaše pravo vezno uz rad? Kako je vaše pravo da možete imati slobodnu trgovinu, primjerice ili nešto? Dakle, to pitanje treba pobliže pogledati. Ja gledam na to isto gledišta prava na rad. Ako je velik dio vašeg stanovništva u vojsci, ako oni dakle potiču takvu vrstu aktivnosti, što drugo vi možete učiniti? Ja sam razgovarala s drugima, poput žena primjerice, koje imaju male dućane, prodaju čaj ili nešto slično. To je dosta e, vrlo važno kada se radi o pitanju prava na rad. To je gledište iz kojeg ja gledam na ovo pitanje. Trebamo si postaviti to pitanje kakva su gospodarska kršena E, njihovih prava, kako se gospodarstvo održava na to. Što se tiče vrlo uskih, uskih perspektiva, dakle ljudima je onemogućeno da vrše određenu aktivnost ili određeno zanimanje, a ako niste u vojsci, onda radite u javnoj upravi, radite druge poslove u državnoj službi. To je dakle ta moja perspektiva. Nemam baš informacije, to se ne tiče mog posla vezanog ljudska prava. Dakle, taj odnos sa teorijskim grupacijama i tako dalje. Postoji nadzorna skupina za Somaliju i koji su se više time bavili. Ja sam se više usredotočila prema mom mandatu na pitanja vezana uz ljudska prava to proizlazi iz mandata koje mi je dalo Vijeće za ljudska prava. Što se tiče procesa iz Kartuma, nema mnogo informacija, ali <clears throat> jedno pitanje je kada će se i gdje odvijati zaštita onih koji bježe od e, teških slučajeva kršenjskih prava, jer su brojke doista velike i takvih slučajeva ima mnogo. Popis jednostavno predugačak da bi to uopće pojmenično nazivali. Kako dakle gledati na to i iz e, kuta e, međunarodnog ljudskog prava. Tu imamo još neka pitanja. Hvala vam. Sljedeći govornik. Vi ste mi postavili neka, nisam mi postavili neka konkretna pitanja, ali ipak nadovezao bih se na ono što je gospođa Kitaru prvo rekla, a i nešto e, vezano uz ono što je rekla predstavnica Europske službe za vanjsko djelovanje. Ja se također slažem da je najbolji pristup sam e, kontakt sa tom državom, ali kontakt pod kojim okolnostima. Mislim da je to pravo pitanje. Ne bismo trebali e, kontaktirati s tom zemljom po principu e, biznis kao i inače. Postoje određeni socijalni aspekti u sporazume s Kotuna koje možemo koristiti kao instrumente s kojima bismo e, omogućili otvaranje to, ekonomskog socijalnog prostora te. Naravno, suradnja na području razvoja u redu, no tu se radi o režimu koji nema do dana danas javno objavljen proračun. Nitko ne zna koji su izvori prihoda i kako izgledaju rashodi. Do nedavno je bilo vrlo brzih razvoja u e, ekstraktivnom sektoru, u sektoru rudarstva. Ako pogledate izjave o prihodima i, e, vladine dokumente o proračunu, možete vidjeti da e, ta država dobiva 200 milijuna eura godišnje od prihoda iz ruda, zlata i srebra. To je jedan od glavnih prihoda a naravno ima i 10% ima i visok udio, 40% vlasnički udio u tom sektoru eh, da rade takvi eh, ugovori, onda 60% ide kompanija 40% državi, to je isto vrlo bitno to se koristi. Dakle, imamo poreze, imamo vlasnički kapital, imamo E, tandijeme, imamo minerale, kamo ide taj novac? Ministarstvo financije to ne zna, Središnja banka to ne zna. Ja znam nešto iz privatnih izvora da to sve odlazi u banke u Katar i u Kinu, u privatne džepove. Za što se to koristi? Jedan prirodni resurs bi sam po sebi trebao biti blagoslov, on bi trebao koristiti tome da se poboljša, da se poboljša ljudski uvjeti u toj državi koje kao što znamo su uh, uh, odvjetni. Dakle, kako možemo imati odnos s tim režimom koristeći pomoć u suradnju kao neku vrstu uh, uloga. taj režim može reći da ne treba tu vanjsku pomoć, da može sam raditi. Dakle, mislim da to nije neka, neki ulog, ali postoje pitanja koje zabranjavaju vladu i koje vlada naravno iskorištava kao izgovor za ovu državnu službu koja zapravo nije ništa drugo nego jedna vrsta robstva, eh, beskonačnog robstva. četiri kada je to objavljeno mislili smo da je to dobra stvar jer je jer mi smo država koja nije mogla niti joj nije niti bila potrebna velika vojska. Naša sigurnost, ja sam tada bio član nacionalne skupštine, je bio da taj da imamo regionalnu suradnju, regionalnu integraciju i tako dalje. No, ipak, za svaki slučaj, htjeli smo imati um, obučenu vojsku gdje imamo velika ograničenja, dakle šest mjeseci obuke i jednu godinu aktivnog, aktivne službe u eh, izvođenju javnih radova, dakle da se nešto dobro radi za državu i tako dalje. A jedna mlada osoba, jedna mlada žena, jedna mlada muškarca koja je bila 18, 19, 20 godina kada je to objavljeno, koji su sudjelovali dakle, u prvom krugu, oni su sada u svojim 40. godinama i u tim godinama oni ne primaju nikakvu plaću. Oni imaju obitelj, oni imaju djecu koju ne mogu e, prehraniti. Što rade? Je li to gospodarsko ili političko pitanje, jesu li to gospodarski ili politički faktori koji pokreću tu emigraciju? Ja bih e, rekao da, su to politički razlozi, dakle neograničena e, služba ne bi trebala biti prihvaćeno u 21. stoljeću. E, rad bez plaće, pa i te rudarske aktivnosti, bilo da se radi e, o, afričkim, kineskim ili drugim kompanijama, e, mislim da smo mi sada najveći poslužitelj natrija, dakle sada smo vrlo važni, prešli smo čak i Kanadu i druge zemlje i u svim tim rudama ljudi obavljaju rad koji se ne plaća ispravno. Pitanje je dakle zašto se nekoga tjera na to i to u ovo doba i od toga ljudi bježe. Oni se odlučuju na to da pobjegnu iz te zemlje, a pritom poduzimaju veliki rizik. Postoje kontrole na prilasku granica, moraju proći kroz pustinju e, Saharu, ljudi umiru od e, e, manjka vode, dehidiranosti, a mi isto tako vidimo da se to stalno događa. To se događa stalno, ali možda ne svaki put u istom, razmjeri. I zatim vidimo što se događa sa mladim eritajcima u Kada se pokupi otkupnina za njih, onda ih se ostavi da umiru. Dakle, osobe poduzimaju sve te rizike kako bi pobjegli od jedne situacije koju smatraju da je neponošljiva. Eritreja, u Eritreji se više ne može živjeti. I to je ta stvarnost koja tjera ljude iz te zemlje. Ne vlada, ne obećanja, Osobno rečeno ja bih radije živio u dom uvijek ostaje dom, no ja iskinam svoj život. Ako odem tamo, ja sam s, ja se tamo bojim svojih bivših kolega, svojih bivših suboraca. To je dakle to pitanje e, sigurnosti, naravno ekstremno siromaštvo, budući da je država jedini poslodavac, e, da se rad ne plaća, da gospodarstvo propada. Država ne želi imati nikakve makroekonomske statistike niti podatke, pa se onda mi moramo oslanjati na vanjske institucije, e, na e, određene zaklade. Ali svi, sve te brojke pokazuju da gospodarstvo opada, i da ne može pružiti dostojanstven život svojim ljudima. Mislim da to pokreće emigracije. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Najpše hvala i hvala na sveobuhvatnim pitanjima. Kao pa što se tiče našeg sprostavljanja odnosno našeg stava glede rada specijalne predstavnice e, za ljudska prava u Eritreji mogu vam e, zajamčiti da svaki put kada imam mogućnost, bilo da se radi u članku 8. E, o političkom dijalogu s vladom Eritrejom, to je sastanak koji vodimo jednom godišnje, barem na, zatim na našim sastancima s članovima vlade, uvijek inzistiramo da oni trebaju vam omogućiti pristup Eritreji da vidite kakva je situacija, da e, daju e, da omoguće pristup istražnom povjerenstvu da e, normalno rade i da isto tako omoguće pristup predsjedniku nadzorne skupine Somalije Eritreja. Dakle, mi inzistiramo na tome, to je naš glavni stav, a to je da Eritreja mora surađivati s Ujedinim narodima. Zatim, što se tiče onog pitanja nekoliko koraka napred kao u Eritreji glede ljudskih prava, želim reći jednu stvar. Naime, u prosincu prošle godine predsjednik Eritreje najavio je da će ograničiti služenje vojnog roka na 18 mjeseci za mlade novake umjesto da to bude na neodređeno. Naravno, potpuno sam svjesna da se to jako sporo provodi, primjenjuje. Mi ćemo razgovarati o tom pitanju s njima i tražit ćemo od vlade da to obznane javno. Dakle, ne mislim da su to do sad napravili. U svakom slučaju to trebamo nadzirati kako će provoditi tu mjeru, jer e, pitanje služenja vojnog roka na neodređeno je, kao što ste rekli, korištenje jeftine radne snage u biti a to je e, ozbiljno pitanje koje izaziva našu zabrinutost. Dakle, trebamo vidjeti kako će vlada primjenjivati te mjere koje je najavila. Još jedno pitanje jeste to da je vlada navodno zatočila, odnosno oslobodila u siječnju sedam novinara koji su zatvoreni 2009. godine, dakle to nije ogroman napredak, ali ipak je korak naprijed. I sada ima problem e, odnosno pitanje toga da vlada radi na provedbi jednog provedenog plana, 19 e, prijedloga, dakle koji su jedni narodi uradili na e, godišnjem na univerzalnoj periodičnoj reviziji Dakle, sad tu ima stvari koje nisu, na koje nisu pristali, kao što su e, uvjeti e, u kojima se nalaze politički zatvornici, i općenito pitanje političkih zatvornika. E, dakle, mi smo svi jako zabrinuti za pitanje ljudskih prava u kojima se nalaze ti ljudi, ali evo vidimo neki pomak naprijed i vidimo ograničenje trajanja vojnog roka. To je jako važna stvar jako je važno da to bude primijenjeno jer to je jedna od osnovnih stvari koja navodi ljude da emigriraju iz Eritreje. Zatim druga stvar koja ih eh, navodi na taj potez jeste nepostojanje perspektive za mlade, općenito govoreći u Eritreji. Ono što radimo posredstvom eh, sporazuma iz Kotonua i naših sporazuma jeste da se podrži stanovništvo. Dakle, to nisu novci koji se preljevaju u proračun Eritreje, to su novci koji se koriste za provedbu projekata, osobito projekata koji se tiču poljoprivrednog sektora i sektora prehrambene sigurnosti pre, hrane. Evo imam kolegicu iz Defka koja je mogla reći koju riječ o suradnje za razvoj, kako ona e, ima svrhu podržati stanovništvo, a ne vladu. Tako da evo, mislimo da posredstvom e, sporozuma iz nastavljamo s političkim dijalogom. Važno je održavati taj politički dijalog s Eritrejom e, samim tim što je važno raditi na regionalnoj dinamici. Eritreja ima obalnu obalnu liniju od 1200 e, km na Crnom moru i to je nestabilna regija koju treba stabilizirati. Tu, ima, je Jemen, zatim nerješeni granični problem između Eritreje i Etiopije. Tu je isto situacija u Južnom Sudanu. Dakle, cijelu tu regiju treba stabilizirati. I to je jedan od razloga zašto imamo e, zašto vodimo taj dijalog s Eritrejom i zašto imamo suradnju, razvojnu strategiju i suradnju s Eritrejom. Krajem siječnja specijalni predstavnik e, Rta Afrike, gospodin Aleksandar Rondos, e, bio je u posjetu e, u Eritreji, imao je dvosatni razgovor s predsjednikom. Tom prilikom su razgovarali o regionalnim pitanjima, ali isto tako i unutarnjim pitanjima problemima, tako da doista mislimo i vjerujemo da je važno održati dijalog i naša pomoć za razvoj treba isto tako rješavati pitanje gospodarskog upravljanja. Želimo navesti vladu da provodi reforme, jer vlada želi privlačiti strana ulaganja, ali s obzirom na trenutno postojeće zakonodavstvo, to je skoro nemoguće jer je teško otvoriti firmu Eritreji i e, većina tvrtki jesu u rukama ljudi koji su u vladajućoj stranci. Dakle, jako je teško biti poduzetnik tamo da ne spominjemo žene ili druge, dakle, evo, mi želimo, dakle, da se tim posredstvom e, donesu neke promjene u zakonodavstvu Eritreje. Konačno, kada je riječ o migracijama, uvjereni smo da ono što pokreće emigraciju jesu kombinacije dvije stvari, taj politički prostor koji je dosta zahtjevan, odnosno složen i teška gospodarska situacija. Glede kartumskog procesa Eritreja je jako zainteresirana za nje jer su vidjeli da masivna emigracija predstavlja stvarni problem. Tako da su aktivno sudjelovali u izradi nacrta teksta o e, inicijativi iz Kartuma. To je jako dobra sveobuhvatna deklaracija koja je usvojena krajem studenog i tu je dakle osnovan i e, upravljački odbor jer Eritreja je članica toga, a to je zemlja iz velika zemlja emigracija, ali tu su i druge zemlje poput Sudana, Južnog Sudana, Tuniza, Tunisa i e, s naše strane imamo Europsku komisiju, zatim e, Afrička unija je tu bila, tako da će taj odbor imati za zadatak da izradi radnu metodu i odredi prioritete, političke prioritete. Dakle, jedan od prioriteta bit će jamčenje ljudskih prava migranata puno poštovanje ljudskih prava migranata, osobito e, ranjivih migranata kao što su žene i djeca. Dakle, to će biti određeno u, na sastanku tog odbora. Sljedeći sastanak odbora treba bi biti održan krajem travnja. Ispričavam se, zaboravila sam reći da je i Egipat jako aktivna članica ovog upravljačkog odbora. Tako da lagano započinjemo s tim postupkom. Imamo već određena sredstva namijenjena za projekt. I Dakle, radit ćemo na sljedećim koracima u narednih nekoliko mjeseci i želim zaključno reći nešto o e, pitanju glede Eritreje i podržavanja terorističkih skupina u Somaliji. Prema zadnjem izvješću nadzorne skupine Somalija Eritreja rečeno je upravo po ovom pitanju da vlada navodno više ne podržava nikakve terorističke skupine u Somaliji ili barem kažu da ne odobravaju njihov rad. Znamo da ima drugih koji nisu tog stanovišta, na primjer Etiopija, ali ako ćemo se uzdati u ono što stoji u ovom e, izvješću nadzorne skupine, tome tako, dakle to je rečeno prošle godine i ove godine će izraditi još jedno izvješće pa ćemo onda vidjeti. Dakle, to vidjet ćemo u tom izvješću kakva je situacija iduće godine, možda će dobiti podršku od e, etiopske obavještajnog sektora. U svakom slučaju to je nešto što je teško za dokazati i oni sada više ne vjeruju da tu imate podrške. Nadam se da nisam zaboravila, preskočila nekako pitanje. Hvala. Hvala. Mislim da ste rekli da bismo mogli čuti DigiDevko. i e, naši gosti će imati neke komentare na vaše odgovore. Hvala. Što se tiče suradnje, evo želim kratko reći, ono što je sada na, na snazi, to je deseti Fed, a to predstavlja iznos od 120 milijuna eura, no iznos je smanjen na 52 milijuna eura, dakle to je veliko smanjenje prvobitno novih e, sredstava. Od tog iznosa 48 milijuna namijenjeni su poljoprivredi za e, poboljšanje sustava navodnjavanja i dakle da se omogući nekim regijama da imaju dvije žetve godišnje sa očitim ciljem e, prehrambene sigurnosti. Smatramo da ima problem prehrambene sigurnosti u Eritreji, no e, nažalost nismo mogli ocijeniti razinu te prehrambene nesigurnosti. Nismo to mogli napraviti jer se ne možemo kretati slobno po Eritreji, ali ipak smatramo da je to veliki problem. Program je uspost... pokrenut jako sporo, 40 milijuna imamo na raspolaganju za ovaj program, ali mali su iznosi. E, dan, dati, e, došlo je do obustave 2011. godine ovog programa, a sada smo suočeni sa nedostatnim kapacitetima vlade Eritreje kojima, koje je uzrok e, administrativna struktura Eritreje i imamo dakle nedovoljne kapacitete e, jer vidimo da imamo egzodus mladih, sposobnih koji su bili mladi diplomirani kadrovi koji su otišli iz zemlje. Dakle, evo u okviru ovog e, programa za e, razvoj imamo i podršku e, pravosuđu, dakle community courts, dakle lokalnim mjesnim sudovima da se vidi kako se može pomoći provedba raznih programa, dakle cilj je naravno ne podržavati programe koji bi bili u suprotnosti sa ljudskim pravima i ne želimo isto tako da e, slučajno za ove programe bude, e, e, budu zaposleni ljudi koji služe vojni rok prinudno, dakle, ali to je teško provjeriti. I još želim je reći jednu stvar, prije dvije godine započelo se sa malim programima, programa za podršku ljudskih nekim pravima. Ne radi se tu naravno o podršci kao što se to može raditi u drugim zemljama, ali ovdje se radilo o mogućnosti podrške jako malim udrugama, udrugama žena, udrugama sportaša, udrugama osoba s hendikepom. Dakle, to je jako ne radi se uopće o vladinim organizacijama, udrugama, već o lokalnim, mjesnim, to, ali tu su jako sitni koraci kojima je cilj dakle, da se podrži, podrži začetak eh, nekog eh, građanskog društva. Još jedna stvar koja spominje u, okviru našeg dijaloga za suradnju, mi često govorimo o nedovoljnim rezultatima i jer oni kad kažu da nema političkih zatvornika, da su ostvarili dobre ciljeve glede milenijskih ciljeva, onda mi tražimo da puste ljude iz ujedinih naroda da puste da uđu u Eritreju i analiziraju situaciju e, ljude koji su stručni za to da im pomognu da provedu reforme i ističemo nužno suradnje sa susjednim zemljama i bolju regionalnu integraciju kako bi Eritreja izašla iz svoje političke izoliranosti i možda popraćeno nekim motivacijama gospodarske prirode, to bi ih možda moglo navesti da e, zemlja evoluira. Ja osobno radim e, na suradnji, ali radimo, e, blisko surađujemo e, sa Europskom službom za vanjsko djelovanje kako bi uznapredovao ovaj dijalog za suradnju, kako bi se eto djelovalo pozitivno na temu, na političke teme i na teme ljudskih prava. Naravno, najčešće su na napredak je jako ograničen, ali u svakom slučaju da nema ovakve suradnje ne bismo imali nikakvog pristupa Eritreji a to je ipak jedan od rijetkih načina da se dođe e, na teren i da se održava neki minimalni dijalog. Najprej hvala. Hvala. Evo, ostalo nam je još malo vremena, ali molim vas da budete kratki u svojim komentarima. Gospođo Ketarut, izvolite. Hvala. Evo, bit ću kratka. Samo želim reći da sam jako sretna čuti da je vojni rok, obvezni vojni rok sveden na 18 mjeseci, ali željela bih vidjeti kako će se to pretočiti u stvarnost, da li će nam trebati 18 mjeseci da saznamo da e, da li će mladi novaci biti oslobođeni vojnog roka, dakle koji su konkretni koraci, a to je jako važno, jer evo ako se osvrnete na E, moje zadnje izvješće upućeno e, vijeću za ljudska prava. E, taj vojni rok jest jednako ta državna služba predstavlja u biti prinudni rad. Dakle, trebaju nam neki konkretni potezi. I što se tiče ove nekolicine novinara, jako sam sretna što su oslobođeni, ali koliko, pitanje se postavlja koliko još novinara ima u zatvoru. Znate, to je ono glavno pitanje. Zatim ne želim zalaziti u pojedinostima puno toga što bih rekla, ali evo, što se tiče ovih e, sudova, lokalnih sudova, to je dobro, evo, to je način da se približi donošenje mm, pravde narodu, ali oni bi trebali gledati u zakonike, a gdje su ti zakonici i zakoni, na temelju čega, na čemu oni oslanjaju svoj rad i kako se može biti siguran da će se ispoštovati zakon. I još nešto o čemu nismo raspravljali, zašto mislim da je jako važno unutar ove cijele rasprave o mladima koji odlaze, mislim da postoji stvarna potreba da se radi na srednjoj srednjoškolskom obrazovanju i da se riješi pitanje vojnog roka. Što hoću reći? Evo imamo mlade kojima je 17-18 godina, kada idu u ono što zovu 11. i 12. razred, što se događa jest da moraju imati vojnu odluk, obuku u vojarni prije nego što e, dođe do završnih e, ispita. Dakle, to jedno s drugim jako povezano i zato ima toliko mladih. Znate, neće svi doći do te iste razine školovanja, ali veliki broj njih koji dođu do te razine moraju proći kroz vojni rok, a ako to urade, onda mnogi ostanu u vojsci. Dakle, treba rješavati pitanje te srednje škole i povezanosti s vojnom, s vojnim rokom, s vojnom službom. I zaključno želim inzistirati na jednome, a to je da se Eritrejci moraju osjećati sigurnim u svojoj vlastitoj zemlji, a da ne strahuju za sebe, za, članove svoje obitelji, da ih, e, da ih se može e, proizvoljno e, zatočiti, zatvoriti. Mora se ponovno izgraditi povjerenje i to mora raditi moraju raditi vlast Eritreje i to zajedno sa svojim sunarodnjacima. I ono što međunarodna zajednica može uraditi, to međunarodna zajednica ne može rješavati, ali to je ono što najviše nedostaje. Time ću zaključiti. Hvala. Hvala. Evo samo kratki komentar oko naše takozvane države službe. Još moramo vidjeti službenu izjavu vlade da će se držati pravnih odredbi koje se odnose na državnu službu. Mislim da je izvor toga e, izjava jednog e, zastupnika iz Doma Lordova iz Britanskog parlamenta. Možemo li to prihvatiti? Kad je riječ o provedbi, ljudi su tamo od 1994. Zašto ne krenemo odmah sa demobilizacijom? Zašto čekati još 18 mjeseci? Mislim da je jako važno e, surađivati. Možemo koristiti metodu mrkve i batine, koje, termin koji koriste diplomati. I vlada koristi e, ovu našu državnu službu e, kao izliku oko spora sa Etiopijom. Etiopa bi trebala povući svoju vojsku iz e, Eritreje i iz spornih područja. I to mora biti obvezujuće. Nema, nikakve, e, nema nikakvog razloga da taj sukob ostaje zamrznut do danas. Sankcija, sankcije da, no to je neka vrsta dvostrukog standarda jer one ne funkcioniraju i sve studije pokazuju da su sankcije i ovako i onako kontraproduktivne. Pristup oružju. Ako imate e, novac možete doći do bilo kakvog oružja na crnom tržištu. Tako da trebali bismo imati nekoliko mrkvi, ali ovim procesom možemo ponuditi režimu sljedeće. Ako učinite to, ako e, demilitarizirate obrazovanje, ako dozvolite e, visoko obrazovanje umjesto da imate samo jedno sveučilište, netko uspoređuje Eritreju i sa Sjevernom Korejom Afrike. Ja čak mislim da je Sjeverna Koreja mnogo bolja. Oni proizvode nuklearne znanstvenike a u Eritreji je zatvoreno jedino sveučilište u zemlji i zamijenjeno je e, substardanom obraznovanom ustanovom koja nema niti akademski sadržaj. Tako da možemo koristiti metodu e, mrkve i batine i pokušati prisiliti režim da dođe do promjena i to može biti i program Europske unije za politički dijalog. Hvala vam. Imali smo vrlo zanimljivu raspravu i moramo i vidjeti što naš odbor može učiniti. Sastat ćemo se e, kasnije u proširenom e, predsjedništvu. Vidjet ćemo kada će biti sljedeći sastanak u Kotonu. Mislim da će to biti za nekoliko mjeseci i možda bismo trebali pripremiti još jednu rezoluciju. Kao što smo rekli, e, zadnja je bila 2011. I moramo razgovarati o tome na koji način sada, nakon ovoga što smo čuli, što sada učiniti. Hvala vam svima, hvala vam što ste došli. E, vidim da je s nama posebni izvjestitelj UN-a za zaštitu boraca za ljudska prava, tako da možemo nastaviti sa tom točkom. Hvala vam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 Idemo dalje. E, sada je na redu razmjena gledišta s Michelom Forstom, s posebnim izvjestiteljem UN-a za zaštitu boraca za ljudska prava. Drago nam je da je s nama gospodin Michel Forst dakle posebni izvjestitelj UN-a za zaštitu boraca ljudska prava. Drago nam je da ćemo o tome e, razgovarati. Situacija e, zaštite boraca za ljudska prava je vrlo često na našem dnevnom redu i osvrnula sam se na početku naš godišnji izvještaj koji smo usvojili prošli tjedan u Strasburu. I jedna specifična preporuka Europske unije je da smjernice za zaštitu boraca za ljudska prava da se moraju provoditi i da se moraju e, poštivati. Kad smo predložili ovu rezoluciju, razmišljali smo i o osnivanje posebne radne skupine u parlamentu kako bismo e, pratili što se događa sa civilnim društvom i što se događa sa borcima e, za prava djece u svijetu. S nama su i kolege iz civilnog društva danas. Mislila sam da bi možda i vama bilo interesantno da možete e, razgovarati sa Michelom Forstom ako bude bilo vremena, a izgleda da ćemo imati dovoljno vremena, tako da vas pozivam da e, se svakako javite za riječ i direktno postavljate pitanja gospodinu Forstu. Michel Forst je e, preuzeo ovu dužnost prošle godine, a imali smo čast e, ugostiti i vašu prethodnicu, gospođu Margaret Sekagaja. E, tako da ovo je vrlo dobra tradicija hvala vam što ste došli. Mislim da će nam ova rasprava e, dati priliku da čujemo više o vašim prioritetima ali i da razmislimo o strategiji Europske unije i politikama e, zaštite boraca za ljudska prava. E, isto tako sutra ćete razgovarati sa radnom skupinom u vijeću o ljudskim pravima mm, jer mislim da bi bilo vrijeme da malo e, uskladimo naše zajedničke politike. Stoga bismo mogli početi sa vašim izlaganjem i nakon toga otvoriti raspravu. S nama imamo i predstavnike Europske e, komisije, Luigi Digisi i gospodin Patrice Lenormand. A iz Europske službe za vanjsko djelovanje je s nama gospodin Gareth O'Brien. Jeste li tu? Jeste. I naravno naše zastupnike. Gospodine Forst, Izvolite, rekli ste da ćete govoriti francuski. Hvala vam. Da. Da, da, govorit ću francuski zato što moram govoriti francuski na međunarodnim konferencijama kako bi francuski ostao jedan od glavnih jezika u Europskoj uniji. Gospođo predsjedavateljice, zastupnici Europskog parlamenta, Veoma sam sretna što mogu biti ovdje s vama kako bih vam u nekoliko minuta predložio sadržaj e, mog rada e, u okviru moje funkcije i kako bi isto tako ispunio obvezu da imam e, uzak blizak kontakt sa Europskim parlamentom, da imamo rasprave, jer mi je potreban kako kontakt s Europskim parlamentom, tako i s nacionalnim parlamentima. I ako mi dopustite, znači, neke preporuke vezano uz to kako Europski parlament može bolje podržati ovaj mandat. Zahvaljujući podršci Europske unije, prije svega DEFKA i tu zahvaljujem Patrisu Normonu, pokrenuo sam prije nekoliko mjeseci niz regionalnih konzultacija i to zbog toga što kad sam u lipnju prošle godine preuzeo ovu funkciju su međunarodne organizacije mi preporučile da kao prvo poslušam potrebu e, borca za ljudska prava na terenu. Zahvaljujući dfk dobio sam proračun koji mi je mogućio da pokrenem sedam regionalnih konsultacija sa borcima za ljudska prava iz regija, na primjer, pezijskog zaljeva, Sjeverne Europe, Istočne Europe, Središnje Azije, Latinske Amerike i ostaju mi još dvije konzultacije e, u Africi, jedna na u istočnoj Africi, jedna na zapadnoj Africi, a mislim da bi isto tako bilo korisno imati konzultaciju sa e, borcima za ljudska prava i e, u Sjedinjeničkim državama, Kanadu, Izraelu, pa i unutar država naših, unutar država naše Europske unije, zato što i tu postoje ozbiljni problemi vezani uz borce za ljudska prava, gdje se neke aktivnosti kriminaliziraju u određenim državama. Što se tiče tih regionalnih konzultacija, njima je cilj da analiziramo nacionalne tendencije, regionalne trendove, da procijenimo prijetnje, upućenje određenim skupinama, ali isto tako da procijenimo učinkovitost mjera koje su razvijene na nacionalnom planu i na regionalnom planu kako bi bolje zaštitili borce za ljudska prava. Pomoću tih regionalnih konzultacija bih htio također vidjeti koje bi bile neke nove metode zaštite koje mislim razviti u viših sljedećih e, nekoliko godina. Sve će to biti sadržaj izvješća kojeg ću u listopadu predstaviti nacionalnoj skupštini e, to će mi omogućiti moj rad na terenu, to što ću poslušati same preporuke boraca za ljudska prava, što oni imaju za reći vezano uz mjere zaštite e, čiji su trenutno korisnici i e, što se može razviti na međunarodnoj sceni, budući da to još nije u potpunosti u skladu s njihovim potrebama i s njihovim očekivanjima. Imali smo prvi krug regionalnih konsultacija gdje sam se više od 350 boraca za ljudska prava iz 17 e, država, to su velo hrabri, iz 70 država, to su velo hrabri muškarci i žene koji su mi iznijeli svoje strahove, ali su tako i svoje nade, svoje očekivanja vezano uz moj mandat, uz mene samog, ali su tako i uz vas koji predstavljate međunarodnu europsku zajednicu. Oni mi svaki dan pišu i čak i više puta dnevno dobivam pisma gdje se govori o tome kako im se prijeti, kako im se prijeti eh, E, sudskim postupom kako ih nacionalno zakonodavstvo kriminalizira. Isto tako se protiv njih vode kampanje blačenja, ograničavaju im se prava da se slobodno izražavaju, e, optužuju se za klevetu. Imamo mjere za njihovu zaštitu, za zaštitu temeljnih prava, ipak mnogo od njih se pritvara, zatvara, muči, e, uklanja ih se i nasilno ih se ubija. Naravno da tu imamo razlike je vezno države, ali svi imaju jedan zajednički cilj, to je da se diskreditira to za njihovo zanimanje, da ih se eliminira gospođo predsjedateljice, želim usmjeriti vašu pažnju na nekoliko točaka koje zaslužuju vašu pažnju, kao što sam rekao, u idućih nekoliko mjeseci, u idućih nekoliko godina bit će mi potrebna vaša podrška. I doista ću morati isto tako se oslanjati na podršku nacionalnih parlamenta i e, regionalnih tijela. Tijekom mog prvog sastavka, sastanka e, prošlog lipnja u Ženevi sa borcima za ljudska prava, shvatio sam da moj mandat treba ostati usredotočen na zaštitu upravo te skupine. Ona je najrizičnija, najizloženija, najosjetljivija skupina i da trebamo promicati isto tako pomoću mojeg rada prava e, žena, e, sociogospodarska prava, prava manjina, prava Eh, svih onih koji se zalažu za LGBT i osobe, eh, oni koji žive u najudaljenijim regijama, borci za okoliš koji rade isto tako na području ljudskih prava i poduzeća, eh, pa i isto tako što se tiče takozvanih zviždača. Ta kampanja usmjerena protiv e, boraca za ljudska prava se isto tako usmjerava na to da im se onemogućava sloboda udruživanja, sloboda okupljanja. To su ne utemeljene, utemeljene aktivnosti koje su me navali na to da radim sa e, specijalnim izvjestiteljem po pitanju slobode mišljenja i e, slobode medija jer mislim da bismo kad kad se trebali udužiti kako bismo zajedno odaslali jednu poruku kako bi međunarodnu zajednicu konstantno na to podsjećali da moramo zaštititi borce ljudska prava. Također želim surađivati sa kolegama, specijalnim izvjestiteljima iz regionalnih organizacija, Interameričke komisije za ljudska prava i Afričke komisije za prava naroda. Prije nekoliko tjedana smo se sastali u Parizu na takozvanom intermehanističkom sastavu e, gdje je bio prisutan Nils Muslik, e, predsjednik Vijeća Europe kao i gospodin Lavrinidis kako bi s procijenili mogućnost da se provedu zajedničke aktivnosti i da provjerimo e, što se tiče ovih osjetljivih tema, vrlo važnih tema za bor za prava, ne bi li bilo moguće pojačati zajedničke napore. Prije svega tu mislim na ideju da se pokrenu zajedničke aktivnosti po pitanju borbe protiv nekažnjivosti, to je jedan od velikih pošasti, ili na primjer pitanje odmazde vezano s borce ljudska prava, na to ću se još vratiti. Isto tako zajedno s njima i sa drugim strankama, kao što se kaže, mislim e, provesti možda nove zajedničke aktivnosti vezani uz e, izjavu Ujedinjenih naroda o borcima ljudska prava. Isto tako imamo i smjernice e, Europske unije, to je dakle direktiva Europske unije o borcima za ljudska prava, a i imamo i druge organizacije koje izrađuju vlastite smjernice po pitanju ove zaštite e, te skupine. U stalnoj sam suradnji i u konstruktivnom dijalogu sa vladama i sa državama. Moj mandat e, nije samo mandat e, s kojim bi trebali ukazati na slučajeve kršenja i zatim e, to obznanjivati. Radi se o tome da trebamo konkretno surađivati s svim vladama koji to žele i zbog toga sam odlučio pokrenuti niz inicijativa o ovom pitanju. Kao prvo moram vam reći, a tu se radi o pitanju gdje i nacionalni parlamenti imaju važu ulogu, e, ja sam jako zabrinut zbog e, slabe stope primjene konvencije o ljudskim pravima Vijeća Europe, isto tako e, vezano uz druge međunarodne dokumente. Možda ćemo o tome još pričati s vama, imamo i smjernice Europske unije, e, o tome ću i danas popodne razgovarati, a i na sastanku sa Kohomom sa e, radnom skupinom vijeća ljudskim pravima. Bez vaše podrške ne možemo doista provesti strategije i mehanizme s kojima ćemo moći bolje zaštititi borce za ljudska prava a vjerujte mi, ja ću udvostručiti svoje napore kako bi uvjerio vaše vlade da slijede dobre primjere na inicijativu nekoliko od vas, prije svega kada se radi o suradnju legislativnim i regionalnim mjerima s kojima možemo bolje zaštititi borce ljudska prava. Kako bi se nastavio na smjernice moja e, dva prethodnika, e, koje ste vi u prošlosti ugostili unutar Europskog parlamenta, isto tako sam pomislio e, organizirati nekoliko kratkih posjeta u one države u kojima se želimo uvjeriti o provedbi e, izvješća koje su za njih isto tako kako, prije sve kako bismo nacionalna tijela, organizacije civilnog društva i nacionalnu organizaciju uvjerili u to da trebaju slijediti smjernice iz izvješća koji su izradili moja dva pred, e, prethodna e, predstavnika. Isto tako, odlučio sam prihvatiti pozivnice od strane nekoliko država. Imao sam priliku, na primjer, sastati se sa sveučilišnim predstavnicama ili sudjelovati u panel diskusijama. Naravno da ću sve to činiti uz poštovanje mog mandata, to je dakle kodeks ponašanja e, u skladu sa stalnom misijom u Ženevi e, i imat ću, održavat ću političke dijaloge sa državom prilikom svojih posjeta. Sva priopćenja koje smo poslali i, i odgovore koje smo spremili od države ste mogli možda i vidjeti. E, pokušali smo učiniti sam taj alat kojima se to, kojom se otvija e, transparentnim. Tako u ovom izvješću imate unose po regijama i po državama i možete vidjeti sve informacije. To dopušta da imamo određenu razinu suradnje sa državama u skladu sa mehanizmima Ujedinjenih naroda. U proteklih nekoliko mjeseci dobio sam 232 priopćenja vezanih uz eh, preko 300 boraca, od kojih eh, ih je određen broj bila isto tako i žena. Dobio sam preko 100 odgovora od države eh, i tu imamo veći broj odgovora nego što je bilo slučaj u proteklih nekoliko godina. No ono što me zabrinjava vezanih ovih priopćenja je da 21 tih priopćenja da su oni vezani uz zakonodavne prijedloge koji su izrađeni na nacionalnoj razini i koji bi po mom mišljenju mogli imati vrlo negativan utjecaj na okruženje u kojima rade aktivisti prava, gospođo predsjedavateljice, a rekao sam, rekao sam već da sam usko, surađivao sa dva e, posebna izvjestitelja, prije svega sa gospodinom Manakaj, koji je izvjestitelj za slobodu uduživanja, a e, Europski parlament bi mogao odlučiti pobliže pratiti to pitanje kako bi vidjeli kako nacionalni parlamenti izrađuju nacionalno zakonodavstvo koje bi moglo ozbiljno ugroziti rad aktivista. Još jedna više zabrinjavajuća tema. Dobio sam 32 priopćenja vezano uz e, progon e, osoba ili skupina zbog njihove suradnje sa Ujedinjenim narodima ili sa regionalnim tijelima. Ta priopćenja se tiču žrtva aktivista za e, ljudska prava gdje su oni bili izostavljeni, omogućeno im je putovanje, zastrašivani su, odbijena im je zdravstvena njega, Eh, podvrčeni su kampanjama blačenja, zaprimili su izavne prijetnje, prijetnje na njihov fizički integritet, a kad kad su završili sa smrtnim slučajevima. Ta 32 priopćenja su poslana 20 dvijema državama koje ću sada navesti zato što je to možda prioritetni popis zemalja što se tiče boraca prava i odmazni. Dakle, tu je Saudijska Arabija, Bahrein, Kina, Kuba, Cipar, Egipat, Ujedinjeni Arabski Emirati, Ruska Federacija, Honduras, Indija, Iran, Malezija, Maldivi, Meksik, Meksiko, eh, Mijanmar, Oman, Pakistan, Šilanka, eh, Arabska republika Sirija, Tadžikistan, Tajland i Vjetnam. Javno sam danas, eh, to jest ove godine, pred općom skupštinom Ujedinih naroda nave upravo te zemlje i to sam učinio i ovdje pred vama. Tu se radi o dijelima koje su neprihvatljiva, nepodnošljiva i ja sam izrazito zabrinut e, zbog rastućeg broja slučajeva zastrašivanja i odmazdi nad aktivistima za ljudska prava u okviru njihove suradnje sa mehanizmima za ljudska prava Ujedinih naroda ili sa regionalnim organizacijama. Zaprimam svjedočanstva iz kampanja za mm, zastrašivanje, pa čak i ozbiljne fizičke prijetnje, fizički napadi, smrtni slučajevi. To je toliko šokantnije i domljivije kada takve e, dojave dolaze iz e, država koje su članice Vijeća Europe, na primjer iz Vijetnama i Heine Bielefeld, specijalni izvjestitelj o slobodi vjeroispovijesti je vidio da su svjedočanstva nestala nakon što je on posjetio Vjetnam. Oni koji su htjeli uh, izravno s njim razgovarati nisu to učinili, to je dovelo do vrlo živahne rasprave E, i na zadnjem sastanku Vijeća za ljudska prava. To je još neprihvatljivije kada se to odvija u okviru Vijeća za ljudska prava. Države članice ne mogu zasešivati aktiviste koji žele sudjelovati na sastanku tog vijeća i e, kada se to dogodi, kada oni doprimaju prijetnje, vlade tih država trebalo bi se smatrati odgovornima. I mislim da trebamo odaslati snažnu poruku vašim vladama, vašim državama da ne dopuste da se vrši takva, takav pritisak na aktiviste koje sudjeluju u Vijeću za ljudska prava. Međunarodna zajednica u potpunosti ovisi o slobodnoj, učinkovitoj suradnji sa civilnim dušom kako bi dobro funkcionirao. Bez te suradnje bi rad naše organizacije, dakle Ujedinih naroda, mogao izgubiti na svojoj vjerodostojnosti. Zbog toga je iznimno hitno zaustaviti sve vrste napada, zastrašivanja, odmazde, e, od strane tih država. A gospođo predsjedateljice, na podsljetku želim pozvati Europski parlament da čvrsto podrži rezoluciju 24 kroz 24 koja se trenutno nalazi pred e, Općom skupštinom Ujedinih naroda. To je rezolucija koja dopušta da se uspostavi mehanizam unutar Ujedinih naroda vezan uz zaštitu aktivista ljudskih prava e, pomoću imenovanja e, fokalnih točaka na visokoj razini koji će biti na istoj razini kao i glavno tajništvo Ujedinih naroda i koji bi mogli onda napraviti neke aktivnosti kada dolaze do takvih slučajeva odmazde nad borcima ljudska prava. Zahvaljujem vam. Hvala vam gospodine Forst. Zanimljivo je čuti što planirate. I sada, kako bismo malo uh, upravljali vrijeme, da vidim tko se želi javiti iz nevladinih eh, organizacija. Molim vas, stignite ruke. Sada za početak pitam najprije predstavnike nevladinih udruga jer mislim da je dobra ideja da iskoristite što je gospodin posebni izvjestitelj ovdje da mu postavite pitanja. Onda ćemo sada čuti kratku izjavu Luigi Tikizi i gospodina Lenormana. Dakle, najprije komisija. Mislim da vi, gospodine Lenomor, predstavljate komisiju. Hvala vam, gospođo Bit ću vrlo kratak. Kao prvo želim zahvaliti e, gospodinu izvjestitelju. Želim reći da je to vrlo težak mandat, vrlo ambiciozan mandat sa dosta ograničenim sredstvima. A budući da su borci za ljudska prava jedan od e, prioriteta Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava pratit ćemo i dalje aktivno njegov rad, a sada predajem riječ mom kolegi. Um, uh, the European da, mi u Europskoj službi za vanjsko djelovanje podržavamo ulogu posebnog izvjestitelja e, za zaštitu borata za ljudska prava i pozdravljamo mm, sve što je učinjeno u proteklih osam mjeseci, uključujući i regionalne e, konzultacije. Pozdravljamo što se posebni e, izvjestitelj koncentrirao na odmazde i veselimo se e, suradnjom s vašim e, uredom. Još bih dodao u naše ime da smo odlučni da zadržimo e, napore koji se odnose na provedbu smjernica i to je potvrđeno i na Vijeću za opće poslove i u zaključcima koje su usvojili kako bi se kao obilježavanje desete obljetnice proteklog eh, lipnja. Smatramo da se treba baviti eh, ruralnim i marginalnim eh, zajednicama, ženskim pravima, to je pravima žena. Mnogo je toga već postignuto u provedbi tih smjernica i naše su delegacije mnogo aktivnije u radu sa borcima za zaštitu ljudskih prava, u suradnji, u mm, kontaktiranju E, vlasti. Isto tako uspostavili smo kontakt točke i e, službenike za vezu u trećim zemljama. No, naravno, još ostaje posla pred nama i vidjet ćemo na koji način možemo dodatno unaprijediti e, rad sa borcima za ljudska prava. Želimo osigurati bolju raspodjelu tereta između izaslanstava i veleposlanstava te mm, vidjeti na koji način možemo doprijeti do ruralnih zajednica i marginaliziranih skupina. Hvala vam. Thank Hvala vam. gospodine Lenormand, ja bih vam postavila pitanje. Mišel je na početku rekao da e, je stopa provedba preporuka UN-a zapravo vrlo niska. Što nam možete reći o tome? Govorite li o e, e, niskoj, stopi provedbe smjernica iz e, regulatornih tijela UN-a? Govorili ste o preporukama UN-a, o tome kako unaprijediti situaciju boraca za, za ljudska prava u trećim zemljama. Možda mogu ja nešto reći. Da, postoje dvije različite stvari kad govorimo o provedbi E, preporuka koje dolaze od posebnih e, izvjestitelja, od posebnih tijela UN-a ili zemalja članica. No neka su se pitanja pojavila za vrijeme konferencije o tome e, na koji način su europske ili nacionalne smjernice, na koji način se te smjernice doista provode od strane izaslanstava. To je nešto o čemu možemo razgovarati i mogu vas izvijestiti o e, rezultatima sastanka. O tome ću razgovarati i sutra na, vijeću, e, na sastanku vijeća. Da, veselim se toj e, raspravi, to je nešto što mm, pozdravljamo. Naravno, svjesni smo da postoje određeni nedostaci, mnogo je toga učinjeno na provedbi smjernica, no još još je puno posla pred nama, tako da želimo čuti vaše komentare i preporuke. Što se tiče preporuka, mi neprestano inzistiramo na ljudskim pravima i na dijalogu, te uvijek inzistiramo na tim temama. Hvala, a sada gospodin Panceri se javio za riječ, izvolite. Hvala vam. Htio sam skrenuti e, pozornost kod gospodina e, Forsta na čitav niz e, tema. Ja također smatram da je uloga boraca za ljudska prava ključna. To je bio i dio izvještaja, godišnjeg izvještaja o ljudskim pravima kojeg smo usvojili prošli tjedan u parlamentu, to je godišnji izvještaj. Zato što smatram da dobar dio provedbe ljudskih prava jest leži upravo u tome da zaštitimo naše borce u svim zemljama. Stoga bih e, vam postavio nekoliko pitanja. Prvo, kako je moguće dakle raditi na jačanju politike za zaštitu boraca za ljudska prava, a istovremeno potaknuti zemlje da prihvate naše ocjene. Tu je još jedan element za kojeg ja smatram da je bitan. Mi smo u delegacijama izvan Europe. Mi smo definirali takozvane kontakt točke koje mogu zapravo provjeriti do koje, mjeri se prove, do koje mjere se provode ljudska prava i posebice kakva je zaštita boraca za ljudska prava. Osim toga, uveli smo jedan novi mehanizam kako bi e, parlamentarne delegacije uvijek razgovarale o toj temi gdje god da putuju, kad god se susreću sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. E sada, što vi mislite, kako je moguće sve to objediniti i osigurati e, zajedničko djelovanje u trećim zemljama? I na kraju želim čuti vaše mišljenje o sljedećem. Mislim da bismo se trebali koncentrirati e, na zaštitu žena boraca za ljudska prava i na taj način potaknuti veće sudjelovanje žena e, dakle, u javnosti i to posebice u borbi protiv ekstremističkih ideologija. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Mr. Tukish, please. Sljedeći govornik. Hvala vam, gospodine, e, gospođo predsjednice, i hvala i vama, gospodine Forst. Poznanost nam pratio e, rad posebnog izvjestitelja za ljudska prava i zapravo sam se našao u vrlo sličnoj situaciji. Svi znamo kroz što je Rumunjska prošla za vrijeme komunizma. Ja dobro znam što je značilo uh, protestirati ili govoriti protiv diktature. Trebalo je srušiti uh, zid šutnje, jer mi nismo mogli, nismo smjeli ništa reći. i to je jedan od najvažnijih e, problema. Gospodin Forst je spomenuo da vrlo često naše djelovanje može biti kontraproduktivno, zato što želimo zaštititi određene osobe i onda zbog naših aktivnosti, zbog našeg djelovanja, e, vlasti onda reagiraju još gore prema tim osobama. Stoga, kako možemo zaštititi borce za ljudska prava, kako, ne bi post, kako oni ne bi postali e, žrtveno janje, kako ne bi bili izloženi još više e, napada i kako ne bi završili u zatvoru. To je nešto što, e, o čemu treba razgovarati za vrijeme naših posjeta za vrijeme posjeta na kojima se želi izgraditi bolje odnose. Ali, na primjer, e, za vrijeme posjeta u e, Vijetnamu nisu e, bila dopuštena, nije bilo dopušteno organizirati određene posjete ili održati određene sastanke. Stoga mislim da treba raditi na jačanju odnosa sa tim ljudima, sa borcima za ljudska prava. Isto tako moramo analizirati one e, situacije u kojima su okolnosti vrlo kritične i pružiti im ruku i pomoći im. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam na prezentaciji imate jako dugačko iskustvo. Dugo ste se bavili ljudskim e, pravima i zaštitom ljudskih prava. Radili ste u Vijeću za ljudska prava UN-a, a i nama u Europskoj uniji je vrlo važna Saharova nagrada koju dodjeljuje Europski parlament. Ta je nagrada zapravo simbol slobode izražavanja, slobode govora, ljudskih prava, demokracija. I ta nagrada pokazuje i iako se dodjela te nagrade može činiti uh, beznačajno, ipak ona može izazvati lančanu reakciju među dobitnicima te nagrade. Jeste li ikada razmišljali o tome da se uspostavi takva mreža, mreža uh, boraca za ljudska prava? jer na taj način bi mogli bolje komunicirati i međusobno, a i sa drugim e, tijelima. Isto tako spomenuli ste još neke sastanke na kojima ćete sudjelovati. Možete li, e, nam reći u kojim regijama situacija najgora? i kako se situacija promijenila u odnosu na prethodna razdoblja. Jer naravno mm, situacija se, situacija u regijama se e, mijenja. I znamo kako stvari stoje u totalitarnim državama. I još jedno pitanje. S obzirom da imamo posebne odnose sa našim susjedima, puno pažnje posvećujemo određenom, određenim partnerima. I kako ocjenjujete e, situaciju s ljudskim pravima nakon arapskog proljeća? Te što mislite o e, razvoju događaja na našem istočnom susjedstvu i u okolini? Hvala vam. E, želi li se još netko javiti za riječ? Ja sam i sebe stavila na ovaj popis. Rekli ste da planirate e, niz posjeta. Možda nam možete reći kamo ćete putovati ove godine. I rekli ste da održavate i regionalne konzultacije. Vidite li, vidite li neke trendove u e, regiji ASEAN? Isto tako ste spomenuli i slučajeve zviždača, te o tome kako se njihov status može popraviti. U parlamentu i u, e, među zemljama članicama to nije tema o kojoj se mnogo razgovara, moram priznati. Zato što se još uvijek e, pravi razlika između boraca za ljudska prava i zviždača. Možda nam možete to pojasniti i e, na kraju imamo i politiku u Europskoj uniji e, za pružanje privremenog utočišta za e, borce za ljudska prava. Ako imate globalnu perspektivu, možete li nam reći postoje li neke najbolje prakse na globalnoj razini za recimo organizaciju tih utočišta za borce za ljudska prava? I sada Sada bih htjela, prije nego što vam dam priliku da odgovorite na uh, pitanja, dat ću najprije riječ našim e, uh, gostima. Najviše hvala i hvala što ste dali građanskom društvu malo vremena da se da uzme riječ. Dobro došli su vam želim gospodine Forst. I želim reći da podržavamo vaš rad i želim iskoristiti prigodu zahvaliti parlamentu na radu na zaštitu ljudskih prava i na tome što pokreće e, pitanje pojedinih slučajeva i što se rade na rezoluciji, što radi na rezolucijama i hvala Europskoj službi poslove. Mi smo upravo izdali godišnji godišnje izvješće, ima nekoliko primjera kao ovdje i nažalost naša ocjena jest takva da se situacija uopće ne poboljšava e, više od 130 e, je e, stradalo prošle godine bilo da su ubijeni ili su umrli u zatvoru vlada ništa ne čini E, strategija protiv e, zaštitnika ljudskih prava se e, je sve gora i gora. Dakle, nije samo da se radi o bojstvima ili zasvaranjima, već ih se učutkuje na sve moguće načine, bilo represivnim zakonima, zakonima protiv terorizma, protiv građanskog društva, protiv pristupa fondovima, protiv slobode govora, izražavanja, demonstriranja protiv aktivista LGBTI. Dakle, čitav niz mjera za učitivanje e, zaštitnika ljudskih prava. Te mjere su sve brojnije i izgleda da države kopiraju jedne druge. Što se toga tiče, dakle, doista strahujemo da glede ovog poboljšanja stanja Europska unija doista i međunarodna zajednica trebaju na najvišoj mogućoj razini djelovati, reagirati i utrošiti koliko god je potrebno resursa da se zaštiti e, branitelj ljudskih prava i spriječi države koje su represivne. Jedna od brojnih stvari o kojima redovito raspravljamo sa Europskom unijom je pitanje deklaracija. To je više nešto što se odnosi na Europsku službu za e, djelovanje, više na njih nego na parlamenta, ali primijetili smo da ima jako mali broj e, deklaracija e, na viskoj razini za zaštitnike ljudskih prava, ali u brojnim slučajevima ih se ne spominja. Bilo bi jako korisno da dobiju javnu potporu E, drugih država i priznanje e, za njihov rad. Imamo određene deklaracije za pojedine slučajeve, ali se tu ne spominju ti ljudi kao zaštitnici ljudskih prava. Evo, na primjer, e, spominju se kao političari, a kada se radi o zaštitnicima ljudskih prava, borcima za ljudska prava, oni su identificirani kao aktivisti ili blogeri, što ne ilustrira uopće značaj njihovog rada, tako da bi bilo dobro da ih se identificira, identificira kao takve. Zatim imamo strategiju prema državama. Europska unija e, ne traži oslobađanje e, tih ljudi i trebalo bi da, da htjela bih da nam kažete da li mislite da bi bilo korisno da se bezuvjetno slobode borci za ljudska prava. Evo, vidimo da je služba djelovanje podnosi neke zahtjeve, ali kada vidimo da sudstvo nije onako kako trebalo, nije, e, nije neovisno i tu su sudski postupci u potpunosti e, montirani, tako da bi bilo jako važno da se podnese zahtjev, da se zahtjeva njihovo oslobođenje. Ne znam da li to radite, ali bilo bi za nas korisno da saznamo kakva je vaša praksa. Bilo bi jako dobro da e, odbor, odnosno vijeće za vanjske poslove e, se ob... pozabavi tim pitanjem jednom godišnje i da imamo u PSU i Kohomu E, redovito izvješće o ovome. Bilo bi dobro pitati da nam kažu iz Kohoma da li se bave pojedinim slučajima, ukoliko je tome tako, mi zato ne znamo. U svakom slučaju ima e, hitnih slučajeva, ali ima i slučajeva dugor, dugogodišnjih slučajeva gdje su ljudi već dakle, čitav niz godina zatočeni bilo bi dobro da se zauzme za njih. Isto tako želi bismo da E, zastupnici u Europskom parlamentu se zalažu iz svih stranaka za pojedinačne slučajeve. Evo vidjeli smo to je jako korisno kada se to napravi. Dakle, nakon što je, e, što se tiče Burundija, imali smo dvoje boraca za ljudska prava koji su slobođeni pet dana nakon što je odnesena rezolucija za njih. Dakle, molim vas, potaknite svoje kolege iz svih stranaka da se zalažu za ove pojedinačne slučajeve. I gospodine Forst, da li mislite da ima novih e, država UN-u koje se zalažu za zaštitu boraca za ljudska prava, osim onih ustaljenih. Dakle, evo imamo, na primjer, države poput oba Slonovače koje usvajaju zakone za zaštitu boraca protiv ljudskih prava. I zadnja stvar, što mislite da bi bilo dobro e, ustanoviti konvenciju zaštitu borazovinska prava, ne samo e, deklaracije? Mislim da bi bilo dobro da postoji barem jedna rasprava e, na nacionalnoj, u nacionalnoj areni o tome kako zaštiti borca prava i da, i to bi moglo, mislim, stvar, bilo bi dobro da stvar pokrene, iako bi trebalo deset godina da se nešto realizira. Hvala, evo gospodine, imate puno pitanja. Hvala predsjednice, hvala svim onima koji se javili za riječ. Najprije bih vam, eh, bih Europsku uniju htio iskazati svoju zahvalnost na velikoj podršci koju pružava mandatu i drugim specijalnim izvjestiteljima i doista nam je od velike koristi eh, osjetiti Europsku uniju e, na našoj strani, da bude odvažna, da iznosi ponekad smjele prijedloge koje određene zemlje to teško, e, slabo, loše percipiraju, a nažalost to zemlje u kojima su borci za ljudska prava najugroženiji no u svakom slučaju osjetiti podršku Europske unije to je jako važno, iako nije uvijek lako napredovati glede novih prijedloga. Evo što se tiče smjernica, želim zahvaliti Europski parlament na eh, radu koji radi već više od deset godina, jer deseta oljetnica je već obilježena eh, i rad na eh, sjajnom instrumentu koji je pokrenut na međunarodnoj sceni koji omogućuje i drugima da formiraju svoje smjernice. Evo, s uživanjem sam sudjelovao u radu na izred smjernica OSCE-a e, u regiji koja je važna za zaštitu e, boraca za ljudska prava i tu vidimo Švedsku Švedsku, Norvešku, Finsku, Švicarsku koje izrađuju smjernice i to je tendencija koja je jako važna kako bi e, države što bolje primile na znanje potrebu da zaštite borce za ljudska prava i da vide da postoje neki prirodni saveznici e, kod kojih e, se može tražiti, dakle što se tiče bora za ljudska prava, da vide da postoje neki prirodni saznici koji, ih mogu tražiti u torčište. Što se tiče e, Europske unije, dakle e, i regionalna konvencija, DEFCO je jako široko grudo financirao te regionalne konzultacije i predložio sam da svaki put e, pitaju e, borce za ljudska prava kako participiraju smjernice država članica i stavove, ponašanje veleposlanstava država članica Europske unije i E, kasnije ćemo predati jedan e, dokument koji će biti moj doprinos e, tom radu koji možda treba biti malo znanstvenije izrađen, ali će dopuniti u svakom slučaju rad glede nekolicine zemalja. Općenito govoreći želim reći da su smjernice dosta dobro poznate od Borac ljudska prava. Oni znaju gdje i kome se obratiti kada imaju probleme. Nažalost, to nije tako u svim zemljama i ne želim e, sad previše isticati dva primjera ali koji, su, koji imaju donekle normativnu vrijednost, ali evo, e, nije svugdje takav slučaj. Imam, evo, daću vam dva primjera. Moja prva misija predsjednice bio je u, bila je u Burundiju, imao sam misiju od 15 dana u teškom razdoblju predizbornom gdje su E, neki borci za ljudska prava bili e, primali prijetnje, osobito jedan koji je e, govorio kako predsjednik na, na, e, na vlasti nije, ne bi smio mijenjati ustav kako bi se treći put kandidirao. Dakle, to je bilo nepoštovanje predsjednika i njegova glava je malte ne doslovno ucijenjena i primio je prijetnje. I u trenutku sam, kad sam ja bio u Burundi on je morao napustiti zemlju i ja sam se naravno prirodno obratio poslaniku Europske unije i tražio dakle provedbu predviđenog mehanizma da ga se zaštiti i da ga se e, zaštiti u Nairobiju. Njegova žena bila je trudna, njegova, njegovih dvoje djece dobivali su prijetnje e, putem telefona, tako da mi se činilo e, pametnim da ih se sve zaštiti. Nažalost, kada sam se obratio veleposlanstvu Europske unije, nismo do tad doista koristili taj predviđen mehanizam i postupak je bio kompliciran, tako da je trebalo izraditi najprije jedan upitnik, kako bi se vidjelo da li će on e, zadovoljiti kriterije Europske unije i ispostavilo se da mnogo kasnije, nakon velikog broja poteškoća kroz koje je prošla osoba, dodatnih poteškoća, da je zašta uspjela za njega i njegovu obitelj. Mislim da u određenom broju država trebamo imati jedan pedagoški rad dodatni e, i da se e, objasne svima cijelokupne smjernice, cijeloj ekipi, da se odmah zna u slučaju potrebe kako postupiti, kako reagirati i kako provesti predviđene odredbe tih smjernica. Još jedna zanimljiva rasprava, nju sam vodio u Bogoti u Kolumbiji, to je zemlja za koju znate da ima jako nasilnih prijetnji upućenih eh, borcima za ljudska prava i na jednom susret koji smo imali sa zaštitu za borcima za ljudska prava u Kolumbiji, predsjednik eh, kolumbijske udruge pravnika mi rekao pri nazočnosti svojih kolega, e, eh, Mišel svakog tjedna jedan od nas je ubijen. 55 boraca za ljudska prava ubijeno je prošle godine, dakle doslovno svaki tjedan je po jedan ubijen. Razgovarali smo o tome, naravno s poslanikom, tražio sam od Norveške da u suradnji sa Europskom unijom organizira sastanak e, sa svim poslanicima u Bogoti da se razgovara o e, provedbi tih smjernica u Kolumbiji. Važan posao je obavljen u Kolumbiji, tamo dakle borci za ljudska prava znaju kakav je mehanizam i koje smjernice Europske unije, ali tamo ima problem političke prirode koji bi zavrijedio e, provjeru, odnosno opasnost postoji da, da, da se to desi i u drugim zemljama. Naime, tamo postoji, e, Kolumbija troši 180 milijuna e, dolara svake godine da zaštiti za ljudska prava, tjelohranitelje, blindirane aute, e, e, dakle oni su kao zaštićene osobe, e, tu, je, tu su impresivne, impozantne mjere na nacionalnoj razini, ali neki od boraca za ljudska prava ne, ne usuđuju se obratiti nacionalnoj službi za zaštitu boraca za ljudska prava, jer Kolumbija daje u pod e, odnosno eksternalizira e, nekim službama, privatnim službama zaštitu za, zaštu boraca za ljudska prava, a e, ispostavlja se da u nekim slučajevima da su to upravo oni koji čine povrede, koji su odgovorni za povred ljudskih prava, tako da se neki borci za ljudska prava boje te situacije. Još jedna situacija kada sam se obratio vašem poslaniku, poslaniku Europske unije u Kolumbiji, kada sam ga pitao zašto se tako slabo poseže za tim fondom koji omogućuje delokalizaciju, relokalizaciju zaš, za ljudska e, prava, on je odgovorio da e, se posegnuo za tim fondom tri puta u zadnjih nekoliko godina, jer mu se činilo da ukoliko se e, izvlači borce za ljudska prava iz zemlje, onda se šalje vladi Kolumbije poruka da se nema povjerenja u nju kako bi sami zaštitili svoje borce za ljudska prava. Dakle, evo, dvostruka je logika, sami E, borci za ljudska prava strahuju od nacionalnog sustava za zaštitu ljudskih e, zaštitu boraca za ljudska prava jer neki od tih zaštitnika su oni koji ih napadaju, a s druge strane opet e, Europska unija okljeva da ne bi poslala pogrešan politički, pogrešnu političku poruku kako se nema povjerenja u vladu da će zaštiti svoje borce za ljudska prava. Dakle, eto. Što se tiče žene ljudskih boraca za ljudska prava imao sam jedno jako zanimljivo iskustvo dakle, e, na lokalnoj, regionalnoj konzultaciji žena boraca za zaštitu ljudskih prava e, imao sam jedan, jedan trenutak gdje sam tražio od svih muškaraca da izađu iz prostorije jer su nam jer su mi neke žene rekle da neće ništa reći e, mimo ako ne bude ako, ako, ako bude muškaraca tu i onda je došlo do jedne drugačije energije tu su mi žene rekle neke stvari koje nisu htjele govoriti pred svojim E, pred svojim kolegama muškarcima, dakle da one da su žrtve konkretnih e, napada i prijetnji e, seksualne prirode, tome je tako u državama arapskog svijeta, u Aziji, Srednjoj, Središnjoj Aziji, tako je u Južnoj Americi. tu se govorilo o zloporabi lika, prijetnjama putem Twittera, Facebooka, hakiranje e, osobnih stranica gdje se prikazuje njihov lik na tijelu gole žene ili u pornografskim stavovima gdje se dakle e, sramoti i njihova obitelj. Govorili su o stavovima muška, muških kolega u e, nevladnim organizacijama za borbu za ljudska prava koji im ne, ne, ostavljaju dovoljan prostor, koji su mačistički e, se nastrojeni. Dakle, što se tiče žena boraca za zaštitnike ljudskih prava, ima tu još velikog posla, ne samo od strane vladnih organizacija, međunarodnih organizacija, već i lokalnih i nacionalnih organizacija koje trebaju promijeniti svoju percepciju žena boraca za ljudska prava. Kada je riječ o e, zaštiti u fizičkom integritetu e, bora za ljudska prava spomenuti su gradovi skloniš, skrovišta, shelter cities i bio sam zadivljen programom koji su napravile, napravila Nizozemska e, gdje se e, na razdoblju od tri mjeseca sklanja u taj takav, takvo mjesto, takav grad, bor za zaštitu ljudskih prava, e, da im se tečave jezika i obučava i se razne potrebne stvari i onda im se omogući da se vrate u svoju zemlju i djeluju. I na sastanku vijeća prošle godine imao sam susrete sa velikim brojem e, veleposlanika koji su bili zainteresirani za te shelter cities veleposlanik e, Australije mi je rekao da je jako zainteresiran za područje e, Australije i Oceanije, ali kaže boji se da bi mogli tražiti azil i za njih je veliko pitanje upravo traženja azila i ne bih htio da se borci za e, zaštitu ljudskih prava postanu e, potencijalni azilanti i drugi poslanici na drugim kontinentima E, su mi govorili isto kada sam pitao da li bi bilo korisno u Africi, u Bliskom istoku i drugdje da se naprave takvi gradovi, ali mi, se čini da e, mnogi nisu razumijevali da borci za ljudska prava nisu potencijalni azilanti, jer njihov e, prvi cilj kad odu od svoje kuće je da se vrate doma i da se nastave boriti za zaštitu za ljudska prava razgovarao sam s kolegom iz Nizozemske koji je rekao da otkako je uspostavljen program gradovi skloništa e, u Nizozemskoj već nekoliko godina samo su dva e, dva pojedinca tražila e, azil i što je bilo u potpunosti opravdano jer su pretnje bile i suviše opasne, a što se ostalih tiče niti jedan ne traži azil, dakle treba demistificirati tu eventualnu sponu između azilanata i boraca za ljudska prava. Prošle godine u Ženevi vodio je sastanak predsjednik Nizozemske gdje će biti, gdje će doći ljudi koji su koristili te usluge e, gradova skloništa i to bilo jako dobro i možda bi to moglo i biti napravljeno u Europskom parlamentu, ali bilo bi dobro i da nacionalni parlamenti započnu razgovore na svojoj nacionalnoj razini e, kako bi se stvorili programi za zaštitu e, borazilska prava, to bi bilo jako korisno, barem na trom razdoblju tri mjeseca da se omogući dakle, da se ti bor prava odmore, da da se odmore od svih eh, napada i prijetnji koji su doživjeli, onda da se tim bolje vrate i bore za, svoja, eh, za, za ljudska prava u svojoj zemlji. Eh, zemalja, pa predsjednica, evo, to je jako važna stvar, ali evo, ja imam veliki broj zemalja koje žele E, da žele me pozvati, ali imam e, ogrom broj zemalja koje me žele pozvati, ali jako malo vremena mi stavljaju na raspolaganje, dakle to se mora odbiti. Na primjer, evo, Turska je pristala e, da dođem u posjet, ali kažu maksimum pet dana, što je isti, to je, to je, to je onoliko koliko daju svim posljednjim eh, predstavnicima, ali moje cilj ne ostati u glavnom gradu, već otići na granicu sa Sirijom i meni treba barem 12-15 dana kako bih obišao Tursku i stekao pravi dojam o tome kako i kakve su prijetnje eh, koje trpe e, eh, borze za ljudska prava. Možda bi mi Europski parlament mogao pomoći za taj posjet Turskoj. imam isto tako jedan program za posjet Kirgistanu, to je zahtjev koji vjerojatno neće biti odobren u Ruskoj federaciji, imam zahtjev za e, Belarus e, u Meksiko koji će vjerojatno biti održan e, sljedeće godine. Imam isto tako namjer otići u Filipine. Mislim da ću dobiti odobrenje da odem u Filipine krajem godine. Također sam tražio odobrenje za afričke zemlje kao što su Kenija, Zimbabwe. Zatim ima i drugih afričkih zemalja koje bih vam mogao spomenuti. Doista bi mi bilo od velike koristi da osim podršku vlada, država, ali osobito i parlamenta, možda posredstvom vaših bilateralnih odnosa s tim državama, kako bih dobio upravo te E, do, dozvole. Kada mi se ne dopusti da odem službeno u određenu zemlju, onda ja nudim da se koristi zaobilazni e, put. Na primjer, u zemlju me pozove jedno veleposlanstvo, jedno od vaših veleposlanstava me može pozvati da sudjelujem na jednoj raspravi, na nekoj konferenciji, na panelu. Dakle, imam e, nekolicinu veleposlanstava koje su me pozvale u zemlje do kojih je teško doći, zemlje koje mi ne bi odobrile da dođem, ali s obzirom da sam pozvan od strane veleposlanstva, onda e, obavijestim e, tamo predstavništvo u Ženevi te zemlje, kažem im da ja neću e, praviti nikakve javne, imati javne nastupe, neće biti nikakvih tvitova, idem tamo samo da se sastanem sa predstavnicima boraca za ljudska prava i u svakom slučaju e, nastojim si kada odem tamo zadržati pola dana ili dan da tražim e, službene sastanke sa predstavnicima vlade, ne nužno na najvišoj razini, ne s ministrima, ali direktore službi za e, vanjski kod djelovanje, za unutarnje poslove, za socijalne, socijalna pitanja, da započnem s dijalog, nekakav dijalog i da im pokažem da represija nije nužno najbolje rješenje i da im pokažem da postoji druge načine da se rješavaju problemi. Dakle, u ovom slučaju, ako mi možete pomoći da, da ostvarim ove kratke posjete, to bi bilo od velike pomoći. Mnogi borci za ljudska prava su došli meni u posjeti, tu e, mi je teško odgovoriti pozitivno na sve e, pozive, dakle ja nemam nikakvu, e, nikakav budžet za to od UN-a, države im pomažu, Norveška je na primjer bila e, voditelj ovog projekta za zaštitu boraca za ljudska prava koji su mi omogućili da odem e, Eh, u, u Norveškoj drugdje da, eh, sret, da se susretnem eh, s tim ljudima. Ono što čujem najčešće od ljudi je da smo mi potrebni na terenu, da budemo oni koji će biti, koji će biti glasnogovornici njihovih briga, njihovih problema. Dakle, moramo biti na terenu, ali svi ne mogu putovati, otići u Europu, doći pred Vijeće Europe, E, tako da je potrebno da imaju nekoga ko će e, biti njihov glasnogovornik i to je za mene, e, takvi posjeti su od jako velikog značaja. Što se tiče zviždača, to je tema koju, koju ste počeli obrađivati ovdje u Europskom parlamentu. Europska unija je dobila primila veliki broj važnih zviždača, ima i malih zviždača koji zaslužuju e, jaku zaštitu i vidjet ćete u mom izvješću, oni su na viskoj razini prioriteta, ja sam stupio kontakt s Davidom Kevom, koji je, je specijalni izvjestitelj za slobodu izražavanja i cilj nam je napraviti zajedničko izvješće glede prijetnji koje e, trpe e, zviždači. Prijetnje ne dolaze samo od država, već i od e, e, više nacionalnih poduzeća ili transnacionalnih poduzeća koji često daju e, imena zviždača državama i to je nešto skandalozno i treba paziti na to i u sljedećem izvješću nadam se da ćemo ga moći objaviti što prije moguće mi ćemo iznijeti određene prijedloge s tim u vezi, koji, prijedloge koji se tiču nacionalnih instituta za zaštitu ljudskih prava, građansko društvo, države vlade, ali i transnacionalna poduzeća, jer e, kao što znate mi smo u jednim narodima izradili e, određene indekse glede uloge e, transnacionalnih poduzeća i kompleksnosti ove problematike, dakle to je nešto što treba E, obraditi. Što se konvencije tiče, dakle predsjednica Frontline je poslala pitanje konvencije, to je pitanje na koje nemam odgovor. Na međunarodnoj razini brojne su norme izrađene i kada vidimo koji je postotak provedbe preporuka tih sporazuma, onda smo doista zabrinuti koliko malo države surađuju s Dakle, ideja da se pokrene jedna konvencija, da, imala bi, bilo pozitivno što bi mogle sjesti za isti stol države koje nisu najbolji e, prijatelji i saveznici ljudskih prava, vidjeti zašto im se neke stvari sviđaju i ne sviđaju, da, bilo bi pozitivno da se sjedne za isti stol s njima ali to bi bilo sve. Što se tiče nagrade za eh, borce za ljudska prava, to je dobar, dobra tehnika zaštite. Ima nekoliko zemalja koje su to razvile, nizozemska sa nagradom eh, eh, svojom nagradom, Europski parlament svojom nagradom. Dakle, te nagrade su dobro, dobar instrument ali često se e, nagrađuje velike borce ljudska prava, a zaboravljamo one kojima je potrebna, koji su anonimni, koji nikad ne putuju, a kojima je stvarno najviše potrebna zaštita, koji žive u naj... E, najdaljim e, mjestima i iz tog razloga ja idem u susret s tim manje poznatim ljudima, odnosno nepoznatim ljudima da čujemo njihov glas jer e, njima se u njihovim zemljama ne pruža mogućnost da e, se izraze. Evo, predsjednice, mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Ukoliko nisam e, to, ispričavam se, to nije, nisam to napravio zašto nisam htio, već zašto su moje bilješke malo teško čitke. Hvala na sveobuhvatnim odgovorima. mislim da ćemo više detalj, detaljnije odgovore naći e, online e, u vašem e, izvješću. Ukoliko dopuštate, tu su dva izvješća. Jedan je godišnje, godišnje izvješće vje, upućeno vijeću u kojem ukazujem koja je moja vizija mandata i da je prioriteta za mandat. Dakle, to je neka vrsta upute o tome kako želim, kako mislim nastaviti s radom i tu je devet prioriteta e, o kojima za naredno trogodišnje razdoblje informiram države članice. A onda je tu i izvješće o komunikaciji gdje ćete naći sve komunikacije, sve dopise koje smo dobili od žrtava, od predsjednika civilnog društva i tu su isto tako i odgovori koje su države dale. Dakle, možete e, dakle kliknuti na e, ono što sam ja na primjer preporučio i ono što su države e, napravile i tu vidite veliku diskrepanciju između jednog i drugog. Hvala. Mislim da smo došli do kraja ovog prijepodnevnog rada. Ovo je jako dobro što smo imali mogućnost razgovarati. A sada ćemo e, nastaviti, nastavit ćemo u 3 sata poslije podne sa e, našim e, imat ćemo sa predsjedništva, a onda ćemo raspravljati o situaciji u Libanonu. Hvala.